čini se da ovdje osjetimo klimu pa nećemo pregrijati se, ali zato možemo započeti s poslom. Možemo li usvojiti prijedlog dnevnog reda? Ako nema prigovora smatramo ga usvojenim. Zapisnik sjednice 31. svibnja bit će usvojen također ukoliko prigovora na njega nema. Nikakvih osobitih obavijesti za vas nemam, pa možemo prijeći odmah na prvu točku dnevnog reda. A to je razmatranje ETS-a, izvestiteljica Jackie Foster. Dakle, gospođo Foster, na redu ste, bavite se poprilično osjetljivim pitanjem ovdje kako za zaštitu okoliša, tako za zrakoplovstvo i naravno odnose s našim trgovinskim partnerima. Od izlaganja radnog dokumenta održavali se sastanci izvjestitelja u sjeni kako bi se izradili kompromisi, pa ću bez odgađanja odmah riječ propustiti vama. A nakon toga izvjestiteljima u sjeni i drugim zastupnicima koji se možda žele javiti za riječ. Danas imamo poprilično gust dnevni red i odmah bih vam željela reći da je popis govornika da je tako da ćemo nakon izvjestelja u sjeni svakome moći odobriti minutu dvije vremena za govorenje i naravno reći ćemo dati i komisiji za bilo kakva pitanja, komentare, a sada riječ dajem zastupnici Fosteru, ukoliko ste spremni, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. Za početak, za neke kolege koje možda nisu izravno uključeni u ovo izvješće, rekla bih neke stvari. Samo izvješće bavi se pitanjem stop the clock, ne samo zbog toga što pokušavamo postići globalnu zaustavljanje emisije, već i u kontekstu europskog sistema koji je stvoren prije određenog broja godina i nekako nije zaživio. No mnogo je ovdje posla odrađeno i od strane komisije, pa ja ovdje mogu podržati povjerenicu Bulls kao i prošli tijekom prošlog sastanka u Montrealu, a osnovni zadatak ovdje cilj nam je stop the clock ili zaustavljanje sata. Naime, ono što pokušavamo postići, jedan globalni program koji će 2021. stupiti na snagu i naša odgovornost je ovdje barem stati trenutno sa našim zakonodavstvom u fazi u kojoj jest kako bi se omogućilo da pregovarači, uključujući Europsku uniju, još 130 zemlje da izrade jedan program za koji se nadamo da može biti usvojen na svjetskoj razini. To bi dakle bila idealna situacija, nema smisla u pojedinim dijelovima svijeta različite programe pokretati, već trebamo nešto što će biti na globalnoj razini odrađeno. Dobra vijest je da radi sa dobrovoljnom programu nakon što zemlje pristupe, više neće tu biti samo dobrovoljne, za sad imamo 70 zemalja potpisnica i one su odgovorne zapravo za 85% emisija ukupnih, što je sjajna vijest za sada. Sljedeći korak, kao što sam rekla, svi pružamo doista potporu <clears throat> tom globalnom programu. I tu bih zahvalila izvjestiteljima u Sijeni, osim koordinatora koji su pokušali osnažiti naše stajalište tijekom rasprava. Vezano uz Stop the Clock zakonodavstvo, na odboru Envi nismo nažalost bili toliko uspješni, no ondje smo gdje jesmo imamo tu jedan plus, barem što se tiče trialoga. Sastanak u Strasburu bio je vrlo dobar, zahvalila bih izvjestiteljima u Sijeni. Uspjeli smo izraditi niz kompromisa i uspjela sam zapravo prihvatiti sve komentare EPP-a, SID-a, ALDE-a, nije ih bilo toliko, i svega bojim se jedan ili dva kolega iz zelenih, isto tako jedan i dva iz guje. Mislim da jedan članova iz SID-a imao amandmane slične onima zelanih zastupnika. No, nažalost, ti amandmani, kada sutra dođe na glasanje na red, pokazalo se da nisu kompatibilni sa smjerom u kojem se ovo sve skupa kreće. Tako da možda samo da vas kratko podsjetim da smo u prvom i drugom pokušaju zaustavljanja sata sa Stop the Clocka imali podršku socijalista EPP-a, ECR-a i nekih drugih pojedinačnih zastupnika, jer smatram da su svi shvaćali da nam je ovo najbolja prilika u iznalaženju nečega što će biti prihvatljivo na globalnoj razini. Dotakla bih se tri područja bez da ulazim u same kompromise, svih imaju pred sobom, tako da ne moram se time pozabaviti sada, ali važno bi bilo objasniti da postoje dva programa, izvorni stari sustav ETS-a, europski, koji sistem trgovine gornjih granica uz mogućnost e, stavljanja na dražbe jedinica. Dakle, to je zapravo ETS sistem Europske unije. Novi globalni program bit će, nazivamo ga Korsija, bit će sistem offsettinga, dakle neutralizacija ili kompenzacija emisija i kao što vidite ovdje sam uzela neke čak reference i od komisije o linearnom faktoru zbog toga što on ne bi bio primjenjiv na program neutralizacije. On se uklapa sa starim programom, no takav linearni faktor ne bi nužno odgovarao novom. Dakle, to je barem savjet koji je meni dan i način koji, na koji ovo tumačimo. Također bih naglasila da ne može doći do dupliciranja niti do ikakvih proturječja sa onome što želimo napraviti u budućnosti. Jer jednom kada prihvatimo globalni program, po nama, barem po meni, taj treba biti primjenjiv na sve i letove iz trećih zemalja kao i intraeuropske e, zemlje i letove, jer let između Madrida i Pariza je međunarodni let. I isto tako ne možemo očekivati da države članice ili jedno poduzeće upotrebljavaju više različitih programa. Dakle, isti se mora primijeniti kako na međunarodne, tako i na domaće letove, pa smo i to unijeli u jedan od kompromisa. Što se tiče jedne od drugih ključnih točaka u izvornom programu, oni gdje se radilo podizanju prihoda unutar programa, mislim da je situacija bila poprilično nejasna. Radila sa prihodima koji dolaze iz emisija od zrakoplovnog sektora i upotrebljavaju se za klimatske promjene, odnosno neki oblik, kako bih to nazvala, projekata zaštite okoliša, čemu nismo u ovom slučaju skloni. Jer ako se ovdje radi o zrakoplovnoj svemirskoj industriji, ako imamo programe, projekte koji su točno navedeni, Clean Sky 1, Clean Sky 2, Dakle, programe koji već e, rade na istraživanju i razvoju, a vrijede milijarde eure, Dakle, imamo cijeli niz takvih projekata kao i budućih kojima će se pokušati ublažiti emisija, govorimo o CO2 prvenstveno, i ono što ovdje pokušavamo dobiti je na neki način ograničiti bilo kakvo korištenje prihoda iz globalnog programa koje bi moglo se upotrebiti za istraživanje tehnologije u pojedinim državama i članicama za upotrebu programa koji će olakšavati i smanjivati emisiju CO2 unutar zrakoplovnog sektora. Dakle, to je naša namjera. Još je jedna stvar bila ovdje koja donekle tehnički izgleda, kompromis 7 ako se ne varam, koji zapravo samo naglašava gdje smo imali izuzetke unutar prvih heropskih ETS-a, primjerice probni letovi, diplomatski letovi, isporuka letilica možda od jednog do drugog poduzeća, osposobljavanje ili nešto slično humanitarne situacije koje su izuzete iz samog programa. Dakle, ne prevoze se putnici kao takvi i to ćemo preuzeti i u sljedećem programu. Sve u svemu imali smo tu tih nekoliko ključnih točaka kako bi nas moglo povesti u smjeru da u krajnjoj liniji uspješno provedemo program, pružujući podršku kako povjerenici, tako i našem timu u Montrealu, u i drugim državama članicama koja bi ponudile svoje rješenja. Ono što je važno u ovom trenutku je da jednostavno uspijemo sa tim stop the clock, da zaustavimo sat, pa bi zahvalila izvjestiteljima sjeni na svim konstruktivnim raspravama i isto tako svima u komisiji znači, koji su autori ovog prijedloga. Hvala. Zahvaljujem zastupnice Foster. Otvorit ćemo sada raspravu. Wim van Kamp prvi ima riječ. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Imam zadovoljstvo eh, mijenjanja moje kolege Markusa Ferbera ovdje koji danas nije mogao biti s nama. No u njegovo ime zahvalio bih izvjestiteljici, gospođi Jackie Foster, na konstruktivnoj suradnji koju je pokazala tijekom nekoliko proteklih mjeseci. Detalji samog izvješća Smatram da su već dostatno razrađeni tijekom proteklih 7 minuta. Ja ih sve mogu podržati. Imamo ukupno osam kompromisnih amandmana koje smo uspjeli izraditi i njih možemo zajednički podržati, barem što se EPP-a tiče. Slažem se sa gospođom Foster da bi trebali izbjeći to da Europska unija se sama u ovo uključuje. Međutim, postoji cijeli niz tehničkih mogućnosti kojima se možemo pobrinuti da emisije iz zrakoplovstva budu ograničene. I ako pogledamo što smo ostvarili u tome tijekom proteklih desetak godina, vjerujem da smo više postigli tu nego kroz sam sistem trgovanja emisijama. No moramo nastaviti baviti se ovim dolazećim godinama i konačno nadam se da će odbor Envi pomno saslušati odbor TRAN. Jer tu imamo cijeli niz razumnih mišljenja koje bi bilo u redu da parlament kao cijelina usvoji. Zahvaljujem zastupnik Nilsen, sljedeći ima riječ. Hvala vam prošlu jesen u Montrealu kao izazlanstvo parlamenta, vijeća i komisije, e, radili smo poprilično blisko mislim da smo dobar posao tu odradili i zadovoljni smo bili kada su stvari dovršene, što smo izradili, uspostavili jedan globalni sistem. Posljednja stvar prije nego što smo se razišli je bila da napomenemo da ono što u Europi moramo napraviti i odradimo na odgovarajući način kako bi se doista provao globalni sistem, a to pak znači da sistem koji želimo provesti mora na lak način se uklopiti u već postojeći sistem i na taj ga način osnažiti. Dakle, predlog komisije, nacrt pred nama, mislim da ide u dobrom smjeru a to je i najvažnije, da Europa pripomogne u tome da globalni sistem bude snažan, stabilan. Mi smo, da kako tek promatrači unutar ikao a no ovdje možemo odlučiti kakav sistem želimo da se provede i možemo se pobrinuti da radimo u suradnji, odnosno da radimo u sukladnosti sa trenutno postojećim globalnim sistemom. Isto tako moramo pokazati političku volju za provedbu Pariškog sporazuma, emisije od zrakoplovnog sektora nisu nešto što možemo smatrati zanemarivim. Moramo pokazati ovdje političku volju da se s time uhvatimo u koštac. Zahvalio bih izvjestiteljici gospođi Foster. Ne mogu se složiti sa svime baš što je rekla, no većinu kompromisa podržavamo I također važno reći da postoje tu neki amandmani zelenih goja za koje mi smatramo da su dobri i koje bih radi da možemo podržati, no vidjet ćemo kako će to proći. Žao mi je što nisu bili uključeni u konačne kompromise. I naravno ono što je meni od ključne važnosti je da Doprinos koji se stvara kroz stavljanje emisija na dražbu, odnosno trgovinu kvota, mora ponovno biti vraćen za borbu protiv klimatskih promjena. Ne bi trebao ići u bilo kakvo istraživanje, već u pitanja koja se bave klimatskim promjenama. To je važno. Osim toga, trenutno se sada ponovno bavimo glasačkom listom, pa ćemo dalje vidjeti. Hvala. Zahvaljujem zastupnice Meissner. Hvala gospođo predsjedavateljice. Ja bih se htjela zahvaliti Jackie Foster i mom klubu. Dobro smo surađivali, već je izrečeno imamo osam kompromisnih prijedloga. ALDE može podobrati sve kompromisne prijedloge. E, mi se već duže vrijeme bavimo upravo ovim sustavom trgovine emisijskim jedinicama unutar Europske unije. Zapravo stvari su drugačije nego globalno. Naš klub je uvijek bio mišljenja, kao što je izvjestiteljica istaknula, da u ovom slučaju, s obzirom da je riječ o globalnom sporazumu, trebamo i globalna rješenja i kao je dao jedan prijedlog i svakako bi trebalo vidjeti da li se može još potaknuti kao da bude ambicioznija i da se ambicioznije realizira sve ono što je potpisano. Svi smo u istom e, čamcu i nitko nije još izišao, čini se, e, međutim pitanje ko će to i kojim redu slijedom realizirati. Mislim da nema nikakvog smisla da kao Europa budemo ambiciozni nego što je to potrebno. U priješnjih godina smo vidjeli da smo uvijek pali e, na glavu s time i da su svi odustajali i mislim da je sada jako dobro da na međunarodnom planu internacionalno sa ICA-om budemo na neki način pod pritiskom da ih dovedemo, a isto tako i prijedlog zelenih da se uključe i druge emisije, ne samo CO2. Čitav e, sustav se bavi CO2, e, sada uvesti nešto novo, zapravo ne bi ni išlo. To moramo ići i drugim putem. Naravno da bi to bilo željeno, ALDE može poduprijeti. Hvala na konstruktivnoj suradnji. Hvala. Merci, madame Madame Zahvaljujem, zastupnica Kilo. Hvala. Zahvalila bih kolegici Jackie Foster na konstruktivnoj suradnji. Za početak moram reći da je naša razina ambicije možda drugačija. i da to može također doprinijeti kompromisima. No naša mm, osnovno stališta je da Pariški sporazum svima da je za obavezu svim sektorima da djeluju i ja barem se nadam da u sektoru prometa kao i u pomorstvu ćemo znači, ostati pri mišljenju da ako ne uspijemo doći do globalnog sporazuma do 2021. Ukoliko to ne bude moguće niti u zrakoplovstvu, da ćemo pokušati pronaći europsko rješenje. Kao i u slučaju rada sa IMO-om i pomorskim prometom. Jedno veliko pitanje u našoj europskoj obitelji je razvoj jedinstvenog europskog neba koji napreduje iznimno sporo i moramo reći da imamo mnogo toga za odraditi, počistiti i u svom dvorištu. Trebali bismo uspostaviti mjere za smanjenje emisija i kroz naša lokalna vlastita rješenja, ako možemo iznaći takva zajednička rješenja. I sve u svemu nadala sam se da ćemo u transportnom sektoru barem imati snažni stav naspram ovoga, no vjerojatno će se odbor Envi i sam ovime pozabaviti. Mm, pa zbog toga nisam na ovome više inzistirala. Nažalost, naš klub ne može podržati sve kompromisne amandmane. Zbog toga što su toliko slabi. No neovisno o tome zahvalila bih svima na kvalitetnoj suradnji i radu na zajedničkom cilju. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Glona. Hvala vam. Dok mi o ovome razgovaramo emisije zrakoplovstva e, rastu, a sada raspravljamo o mogućnosti odgode mjera koja bi trebala smanjiti te emisije. Po nama ove mjere su nam potrebne što je prije moguće, a ne kasnije. Dakle, imam četiri točke koje bih ovdje rekao. Prva stvar, prije nego što 2021. korsija stupi na snagu, obuhvat ETS-a bi trebao biti postavljen na 50% ulaznih i izlaznih letova između trećih zemalja i europskih aerodroma od 2017. kako bi se promicao rad KEA i olakšalo operativno provođenje njihovog programa. Sljedeća stvar, e, sporazum s om je jedna osnovica, nije idealna, ali mnogo bolja da ni do čega nismo došli, no oni dionici koji žele biti ambiciozni moraju imati mogućnost za to. Dakle, provedba mreža GMBM ne samo da bi, ne bi trebala zamijeniti ETS, nego trebala biti provedena putem ETS-a. Nadalje, unutar europski letovi moraju biti unutar europskog ETS-a, ne sporazuma si kao. Nadalje, ovdje postoji snažan utjecaj na klimu, ne samo CO2, dakle dušikovi oksidi, vodena para, sulfiti, čestice koje se ispuštaju na velikim visinama i procjenjuje se da je ukupan utjecaj zrakoplovstva 2 do 4 puta viši nego sami utjecaj emisija ugljik dioksida. I zbog toga ne možemo samo odrediti cijenu CO2, već cjelokupnog utjecaja na klimu. Kako bi se to uzelo u obzir, trebalo bi primijeniti efekt multiplikatora. Četvrto, ova mjera pokušava provesti načelo, osnažiti načelo zagađivač plaća, a slobodna raspodjela kvota može biti poticaj za smanjenje emisije u zrakoplovnom sektoru i dovesti do znatnog transfera sredstava od poreznih obveznika na industriju. Zrakoplovna industrija, međutim, ne suočava se sa istim opasnostima izmještanja ugljika kao drugi sektor i posljedice toga je da sve kvote u ovom sektoru bi trebale biti stavljene na dražbu u državama članicama. Slažemo se s predlogom komisije komisije da se ove kvote stave pod linarni faktor smanjenja od 2021. I također vjerujemo da bi sav prihod, da sav prihod mora biti upotrebljen za borbu protiv klimatskih promjena u EU. Hvala. Hvala lijepa. Sada pa se okreće pre komisije. Ja ću za Zamoliti da nam se on Kraft. vi ste čuli. Sve što je rečeno je izneseno. Ovdje zaista imamo e, alarmne zvonca koja zvuče i koja su se e, na neki način začula. E, s druge strane Atlantika, sve što smo vidjeli i čuli, zaista Europa bi trebala biti uzor. To je dobro za klimu, to je dobro i za naše gospodarstvo. Hvala, dobar dan svima. Da, zaista mi smo sve ovo što smo čuli, zabilježili i hvala isto tako izvjestiteljici, gospođi Foster, a isto tako i hvala svim izvjestiteljima u sjeni svima koji su sudjelovali. Dobro je da je prošli tjedan u Strasburu dobro raspravljeno svemu i mislim da smo svi e, suglasni da vezano uz ovaj dokument e, zaista imperativ e, da se to postigne. U tom kontekstu radujemo se već kompromisima i kompromisima manima koje ćete unijeti, kao što ste s pravom kazali, dakle usvajanje samog prijedloga do kraja godine zaista je potrebno i s time da se fokusiramo na produljenje E, dakle intraeuropskih letova koji je vremenski ograničen i isto tako je rečeno da nam treba više vremena za globalnu schemu e, kako bi ona postala operativna kao što znate i mi smo već aludirali na to u našim prijašnjim dokumentima u ovom odboru se puno toga događa, a i na rezini vezano uz i CAO i vezano uz schemu koje treba operacionalizirati Čini nam se da je potrebno da trebamo dobiti još dodatnih informacija o tome kako i na koji način e, države koje su obvezale će implementirati na domaćem tržištu i to upravo u situaciji kada, kao što ste vi istaknuli, Gospođo predsjednice, isto tako imamo novu eh, administraciju SAD-u koja osporava Pariški sporazum, očigledno da stvari ne idu u dobrom smjeru, zbog toga nam potrebno i od drugih ključnih građa kao što je Kina čuti koje su sada trenutno stanje stvari. Stoga nemojmo prejudicirati što će biti krajnje ishodište i CAO-a i njihovog dijela rada. Pričekajmo i Dozvolite da imamo onda jasnu sliku i da vidimo kako će se stvari implementirati. Ja bih eh, kazala da istu opreznost eh, moramo imati i vezano uz eh, letove unutar Europske unije. Trebam podsjetiti da moramo biti konzistentni E, vezano uz obveze koje smo porazili do 2030. godine pod pariškim sporazumom koje je zapravo preuzela Europska unija. Kao što znamo, svi sektori gospodarstva e, moraju dati svoj doprinos, uključujući i zrakoplovstvo, a isto tako je doprinijeti ovom smanjenju za 40%, a to je e, dakle emisija na unutarnjem tržište izvjestiteljice, zaista postoji velika razlika u usporedbi sa Korsijom. S jedne strane imamo e, dovoljno e, schematskih e, podloga, a s druge strane imate nastojanje da se smanji dakle CO2 i unutar Europske unije sagledati to i vidjeti kako tu možemo biti konzistentni, nećemo sigurno e, se okrenuti u suprotnom smjeru od Pariškog sporazuma, to treba jasno naglasiti, a prije mm, nekoliko tjedana nakon govora predsjednika Trumpa koji očigledno okrenuo se u tom smjeru. U našem prijedlogu, kada je riječ o linearnom faktoru smanjenja, nemamo namjeru mijenjati. Ja bih se tim zaustavio danas. Veselim se svakako vašim kompromisima mana i nastavku rada i suradnje s vama. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospođo Grof, a sada gospođo Foster, izvolite. Hvala lijepa. Hvala na komentarima mojih kolega. Gospodin Van de Kamp iz EPP-a je izuzetno dobro i precizno e, kazao da zapravo doprinos u posljednjih 20 godina e, prije svega zrakoplovne industrije treba uzeti u obzir usprkos e, jedinstvenog europskog neba i e, njegove uloge kao izvjestitelja u tom segmentu zaista treba se krenuti u tom smjeru, ali sve ovi e, faktori doprinosa zapravo je ono kako mi očekujemo da se zapravo sami projekti provedi. Govorimo o 1,4 milijarde eura vezano uz projekt e, inicijativu Clean e, Sky 1, a Clean Sky dva proračun koji prelazi 4 milijarde eura. Zaista je puno posla u tijeku i naš članice moraju izgrađivati kapacitete te isto tako prilagoditi regulativu. Ne treba čekati dva sata da bi e, se zrakoplov spustio na određenu zrakoplovnu luku kolega iz socijaldemokrata, gospodin Nilsson, koji je upravo kad e, kaže da postoji pariški sporazum i zaista kada pogledamo ovu tangentu i kada pogledamo isto tako i spominjanje SAD-a u tom kontekstu i predsjednika Trumpa koji je kazao da neće biti dio toga. S druge strane imamo pozitivnu stranu, s obzirom da e, i zrakoplovstvo i pomorska industrija nisu dio sporazuma, što znači da SAD koje treba uključiti se u glavnu schemu, to je jedan odvojni dio i zbog toga nakon pregovora komisija bi se s njime složila i nije nikakva mogućnost da kada govorimo o prihodu ove sheme, svakako će se tim prihodima oni će imati svoje benefite u istraživanju a svakako industriju treba uključiti jer tu zaista želimo stvari ublažiti ne e, želimo ni na koji način se naći u nekoj rupi hvala lijepa na komentarima isto iz Aldeja i moj dobar prijatelj tako Tako spomenuto je isto tako i kolega iz Zelena da bismo trebali imati europsko rješenje. Imali smo tako europsko rješenje, mislili smo da je to europsko rješenje i prije deset godina vidjeli smo da nije, ne postoji takvo rješenje globalno je rješenje koje moramo, koje moramo stremiti i to je nešto što želim naglasiti. E, isto tako i ono što kolega iz Zelenih kaže, ne možete očekivati od državna članica i od industrije i od kompanija da imaju različite sustave e, za domaće letove, za intraevropske letove ili za međunarodne letove. To je nemoguće i zbog toga trebamo se dogovoriti oko jedne scheme e, učinimo to sa instrumentarijem koje možemo stvoriti i onda ga implementiramo. Da nekoliko točaka htjela sam htjela naglasiti. Hvala svima. E, kao što se kazali, imamo glasovanje sutra. Hvala i komisiji. I mislim da smo zaista imali konstruktivno rad e, i morat ćemo nastaviti u tom smjeru. Hvala vam lijepo gospođo predsjednice. Hvala, gospođo Foster. Dakle, želim vas podsjetiti da sutra ujutro imamo glasovanje i sada prelazimo na točku e, prijedloga o dakle, Dakle, direktive direktiva iz 2009. na to je promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora. Ovaj prijedlog je usko povezan sa e, trećim energetskim paketom i sa e, novom verzijom. Riječ je isto tako i o obavezama i angažmanima Europske unije povezano sa Pariškim sporazumom. Dakle, riječ je svakako o tematici diversifikacije u prometnom sektoru, ali je isto tako i riječ o dakle, redukciji CO2 u svim poljima. Izvjetitelj, gospodin Bas Ekut, će nam prezentirati upravo ovaj nacrt i dajemo odmah riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Daista, ovo je jedan od eh, najvažnijih eh, dokumenata u zimskom paketu, kao što je i komisija eh, krajem prošle godine lansirali ovaj paket koji se sastoje od čitavog niza točaka kao upravljanje klimatskim politikama, učinkovitost u energetskom planu, a ovdje pa govorimo o zakonodavstvu kako obnovljuju energiju između 2025 i 2030. godine treba izgledati. U ovom segmentu, dakle, e, svakako transportni sektor igra značajnu ulogu svi znamo da je transport u ovom trenutku unutar Europska unija koristi 32% ukupne energije energetske potrošnje i e, odgovorna je za 22% dakle svih stakleničkih plinova, emisije stakleničkih plinova. Nešto treba dakle učiniti. Puno smo raspravljali i bit će još unutar Europske unije vezano uz ciljeve kao obnovljive izvore kao takve. Komisija e, slijedi pri tome zaključke vijeća da se 27% do 2030 e, ostvari i postoji zajednička temelj unutar naše kuće da je to daleko premalo i kada bismo pokazali, svakako bi trebalo e, doći do 20% i bilo bi potrebno 5% povećanje obnovljivih izvora do 2020. godine. A nakon 2020. kako bismo došli upravo do 27% do 2030. godine, trebamo godišnje rasti 1% u obnovljivim izvorima. Što znači da um, obnovljivi izvor postoji konkurentni i kada pogledamo i diferencijaciju cijena različitih izvora energije, komisija predlaže da nakon 2020. godine smanjimo sa, za 5% na 1% godišnje. Ne vjerujem da postoji puno ljudi koji bi to smatrali logičnim potezom. Unutar parlamente svakako ćemo imati raspravu da se podigne ovaj cilj. Ja u svom izvješću dajem svoje doprinose, ali sam u cijelosti e, svjestan da je to odgovornost ITREA. Uvijek je dobro svakako da razni odbori stave svoje brojke u same dokumente. Još jedna rasprava koja zapravo ide van ovog odbora, a to je pitanje da li nam trebaju nacionalni ciljevi u ovom trenutku da ili ne. Svi znamo da u vijeću postoji jedan džentlmenski dogovor kako bi se e, olakšalo e, Velikoj Britaniji koji nisu htjeli e, ni na koji način sudjelovati u tome. Imali smo dakle cilj Europske unije, ali ne nacionalne ciljeve. To je bio jedan kompromis između članica Europske unije. To je dobro za predsjednike i članove i predsjednike vlada, ali ovaj kompromis zapravo stvara još dodatne nesigurnosti i nesnoće, jer ga treba onda kasnije na e, planu upravljanja još široko prorazpraviti. Stoga smatram da trebamo e, imati nacionalne ciljeve. Pokazalo se u povijesti da su se države pokrenule. Prije svega, kada mogu reći o Nizozemskoj, dakle prije tri godine ne bi smo imali e, ciljeve koji su postavljeni od strane Europske unije da nismo imali vlastite nacionalne ciljeve. Što znači da svakako ima smisla ići sa nacionalnim ciljevima. To će biti rasprava koja ćemo imati svakako i sa vijećem. To su glavne teme rasprave, pod, e, isto tako i pod direktivom obnovljivih izvora, ali postoje i posebne točke kad je riječ o transportu kao takvom, o prometu. I onda pak se krećemo prema raspravu u smjeru biogoriva. E, ono što je komisija predložila je zapravo um, sa ono biogoriva koje su iz prve generacije, koje isto tako postoje i gornja granica od 7%, međutim sada bi se to smanjivalo do neke razine od 3,8% do 2030. godine. Ja sam siguran da ćemo i o tome morati raspravljati. Ja sam odlučio da ne mijenjam ovu gornju granicu, znači da sam zadržao 3,8%. Postoje neki koji žele uh, jedno izlaženje je, e, dakle bio e, prve generacije bio govoreva, ja sam čak čuo i glasove da neki žele povećanje ove gornje granica, tako da imamo različite opcije na stolu i siguran sam da svakako time što sam se ja držao ovih 3,8%, moguće je da dođe do te razine. Ono što mi se ne sviđa sa ovim gornjim granicom da zapravo dolazimo u jednu crno-bijelu rasprave o biogorima koji se događaju e, na temelju dakle, poljoprivrednih površina i svi kažu to je loše. E, komisija kaže da treba imati dobre kriterije, čvrste kriterije e, i e, argumente i s tim kriterijima možemo onda vidjeti što je to dobro biogorivo, što je loše biogorivo. Stoga se stavlja ponovno na stol, e, dakle, regulativa o indirektnom korištenju zemljišta, a što će imati izravan utjecaj, neizravan utjecaj na biodizele. Moramo se postaviti pitanje da prva generacija samih biogoriva i biodizela nisu e, dali najbolje rezultate i vrlo često su imali isto tako negativan učitak na E, stakleničke plinova. Mi moramo kazati da palmino ulje e, u našoj kući pri, na plenarnoj sjednici smo kazali da želimo isključivanje palminog ulje za korištenje u proizvodnji biodizla. S obzirom da je teško reći da li je jedan tip ili drugi tip, moramo stvoriti zaista čvrste kriterije i vidjet ćete da će oni loša biogoriva zapravo nestati samog sustava. Ako pak uključimo indirektne linije, e, definicije svakako palmeno ulje sigurno neće biti e, u opcijama obnovljivih izvora i proizvodnje biogoriva. S druge strane, da one sve koji su dobro radili, koji se nalaze unutar ove granice od 3,8%, zapravo je kritika upućena i e, prema komisiji da će 3,8% ubiti e, biogoriva koja su proizvedena na poljoprivrednim površinama. Međutim, e, dakle, promjenom korištenja zemljišta vidjet ćemo da će se isključiti ovi segmenti. Vidim da predsjedništvo želi da ubrzamo, ja bih mogao još sat vremena govoriti, ali evo ubrzat ću i kazati da sa indirektnim promjenom nam e, korištena zemljišta, mi ćemo zapravo ostati na potencijalnom rastu za one dobre koje je dobro performitarno i vezano uz bioetanol koji zapravo čini 20% iz prve generacije biogoriva. Čini nam se da je to dobar prijedlog. Kada pređemo na dakle, napredna biogoriva i ono što komisija e, vezano uz e, isto tako i obnovljive energije i fosilna goriva. To je ono što treba rasti do 6,8% i onda imamo e, konačnici sam cilj od 6,8%. Komisija je još zakomplicirala stvar koja kaže da za e, napredna biogoriva e, imamo zapravo jednu konkurentnost svih ostalih goriva koji moraju ići prema 6,8%, a isto tako izvjestitelj daje neke prijedloge kako bi između obnovljive izvan električne energije i modernih bioenergenata bio fer Što se tiče rasprave e, biogoriva bazirano na otpadu, još nismo spremni uopće to promovirati, prvenstveno kad je riječ o e, kružnom gospodarstvu, jer kad znamo da zapravo e, ove otpadni materijali trebajući u različite smjerove na neki način ih poticati kroz biogorva. Mislimo da komisija ide prebrzo. Ja molim komisiju da izađe sa boljim prijedlogom i sa bolje formuliranom oblikom kad je riječ o fosilnim gorivima baziranim na otpadu. Također, e, dodao sam kriterije o indirektnim emisijama, to je jako važno, jer ćemo imati svakako raspravu o tome što su to zapravo e, moderne biogoriva. Moderna biogoriva nešto što se stimulira one koje se koriste poljoprivrednim površtima e, isto tako ne želimo, a e, biogoreva napredne generacije svakako postoje neke primjedbe izvan transportnog sektora, izvan energetskog sektora. Čuo sam da postoje neki igrači na industrijskom polju i koji su bili kod mene uredi da tvari koje se sada smatraju naprednim e, biogorivima koriste se u industrijskoj proizvodnji, u kemijskoj industriji već danas. I ono što oni misle misle da zbog upravo promoviranja biogoreva da će se upravo e, unijeti ovaj segmenti, da će oni kao kemijska industrija morati koristiti neka druga goriva primjerice palmino ulje. I eto, vratilo nam se palmino ulje. toga ništa nije besplatno, mi ćemo svakako morati vidjeti da i napredne generacije bio e, goriva svakako budu uključena i definirana, te moraju ispunjavati isto tako kriterije obnovljivih izvora. Želim završiti sa zrakoplostom. Komisija je tu učinila nekoliko koraka vezano uz multiplikatorne efekte, to po mom mišljenju nije dobar smjer, ali jedan smjer, jedan sektor gdje biogoriva e, trebaju se razvijati, to je svakako zrakoplovstvo. Znamo koliko je teško da se tamo razviju alternative i zbog toga izvjestitelj e, smatra da bi svakako trebalo i zrakoplovstvo uključiti pod cilj 6,8%. Kako da u transportu gdje imamo konkurentnosti, zapravo konkurentnost između biogoriva i e, naprednih biogoriva i elektrike, međutim u zrakoplovstvu tamo se biogoriva moraju na neki način početi koristiti i to naglašava izvjestitelj. To je upravo smjer kretanja ovog prijedloga. E, moramo neke stvari koje je komisija predložila promijeniti, ali veselim se svim reakcijama koje ćete imati. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine naravno, fascinantno vas je slušati i otvaram e, sada e, raspravu. Izvolite, gospodin Felini. Mi smo u početnoj fazi ove rasprave i moram reći da sam dosta zbunjen i e, nejasno mi je ono što proizlazi iz prezentacije kolege koji je potaknuo puno pitanja, a pogotovo ona koja se odnose na transportni sektor. E, ima dosta komentara s kojima bismo se i mogli suglasiti, pa i novi cilj, cilj od 27% obnovljivih izvora, a to je neobvezujuće, e, odnosno to je cilj za europsku razinu. Tu nam stoji veliki upitnik jer je pitanje koliko će država e, se moći tim uskladiti, a koliko neće sa ovim ciljevima. E, I to je e, dakle to pitanje koje se odnosi i na transportni sektor, ali bilo bi e, korisno na tome poraditi ne samo u ovom odboru i to nije pitanje povećanja miksa preko 40% dakle cilja od 40% za obnovljive izvore, dakle to je pitanje e, održivog e, cilja koji mora biti održiv u tijeku duljeg razdoblja i to je jedan od ciljeva zaštite okoliša, odnosno to treba biti cilj i za industrijski sektor koji se treba pridružiti u pokušaju da se postigne taj cilj. Održivost e, naravno treba biti popraćena e, realnim gledanjem i e, trebamo vidjeti što je moguće postići ili moguće postići 10%, e, a prethodni cilj se nije postigao, pa prema tome sad se otvara rasprava o tome ili moguće postići ovakav cilj do 2020. Nije to, nije dobro oduzeti tih 10% koji su već e, bili e, namijenjeni e, transportu i sasvim ste dobro naglasili a i mi se s tim slažemo a to je da o situaciji s biogorivima e, vrlo detaljno je rašlanjeno kakvi su podciljevi i e, koji udio bi trebalo e, imati i koji su to načini odnosno metode koje bi trebalo primijeniti za prelazak s prve na drugu generaciju biogoriva. To je jedno pitanje koje nije riješeno. Čujemo komentare prehrambene kemijske industrije postoje različiti proizvodi pokriveni poznatim aneksom 9, a koji e, su sad vrlo korišteni u proizvodnji stočne hrane i e, industrija e, i prehrambena i kemijska to koristi. Dakle, korištenje svega toga za e, samu proizvodnju bio goriva moglo bi biti i teško i opasno ako e, se smanji količina tih proizvoda koji bi bili dopušteni za proizvodnju druge generacije biogoriva, a ako bi se time željela zadovoljiti potražnja. No, to bi dakle mogao biti problem pogotovo što se tiče e, kompenzacije e, ovih nedostataka u e, opskrbi određenim fosilnim gorivima. A od njih se pokušavamo odmaknuti kroz određeno vremensko razdoblje. Dakle, to su glavna područja i e, što se tiče e, mobilnosti s niskim stupnjem ili udjelom E, emisija, dakle i prelaska sa prve na drugu generaciju biogoriva bi to, trebao bi to biti postupni prelazak e, koji bi pratila i industrija. No ja sam spreman e, surađivati u tom cilju. Hvala lijepa gospodine Salini. Molimo kraće, e, kraću intervenciju sljedećeg govornika. Čekamo povjerenika e, za transport. Možda ćemo morati e, prekinuti raspravu. Gospodža Delonj, izvolite. Samo ću ukratko gospodinu Ekartu zahvaliti na ovom prijedlogu izmjene i želim istaknuti da je ovo tekst koji je od iznimne važnosti jer ima sasvim konkretne reperkusije. Mi recimo u pokrajini Ile de France imamo vršne opterećenja, odnosno vršne vrijednosti, e, a onečišćenja, e, pogotovo u uvjetima vrućine, to je znači da trudnice i mala djeca ostaju kod kuće, jer zrak u području Pariza nije dobar za udisanje e, i e, Pariški je sam sporazum e, potpisan prošle godine, on bi trebao imati dugoročne i dalekosežne posljedice na promjenu klime, dakle treba biti vrlo, vrlo oprezan kod kriterija za bio goriva ne želimo vidjeti negativne učinke radi prebrzog eh, mijenjanja smjera eh, u proizvodnji biogoriva eh, iz poljoprivrede, no e, potrebna nam je još dodatna analiza i na globalnoj razini i e, to bi trebalo raditi zajedno e, sa Envi, Agri i ITRE odborima jer tu će biti još izmjena, to je sve, ostavljam vrijeme drugim kolegama za intervencije. Hvala vam. i hvala izvjestitelju Basu na uloženom trudu i e, veselim se izlaganju dakle e, i želim dati doprinos 94% transportnog sektora koristi se naftom i e, određen broj država članica neće moći zadovoljiti kriterij od 10% do 2020. ili 22% a 22% eh, emisija koja eh, stakleničkih plinova u Europi dolaze upravo iz tog sektora. Dakle, to su eh, ključni aspekti za rješavanje energetske tranzicije i svih ovih aspekata, te prijelaz na obnovljivu energiju, istraživanje i značaj i porast e, broja radnih mjesta e, također e, trpite utjecaje. Gospodin Bas je ovo iznio i to s određenim žarom. Ja mislim međutim da u određenim područjima ide predaleko, iako ga razumijem. Mislim da mogu e, samo se kratko osvrnuti na to što se tiče biogoriva i obnovljive energije. Ima određenih dobrih aspekata, međutim ja bih e, želio reći da moj e, klub i ja vjerujemo da do 2030. E, za kad smo se e, složili sa 27%, sedam 27% obnovljive energije da bi to trebalo usuglasiti i u vijeću. Dakle, trebamo fleksibilnost barem polovice država članica i države članice bi mogle, morale moći same odlučivati o svom vlastitom miksu e, e, energije. Dakle, guranje prema granici od 45% i to još na obvezujući način, to je nešto što, se ne, što nećemo moći podržati, a nećemo moći podržati niti ideju o obvezi e, uvođenja naprednih biogoriva i to, e, da to ide preko e, zrako, zračnog prometa ili zrakoplovstva, no vjerujem da nova da tehnologija može učiniti svoje, ali ono što je važno za naša gospodarstva jest da se oslobodi e, sektor zrakoplovstva. mogu e, zapravo kazati i na lanac vrijednosti. Mislim da je neobranjiva ideja o melasi kao primarnom e, primarnoj sirovini e, jer se to puno koristi u proizvodnji hrane i stočne hrane ali kod bio goriva da se krene u to korištenje mislim da je signal potpuno krivi svakako ćemo predložiti i e, amandmane koji sadrže ovo mišljenje pa se nadam suradnji s vama. Gospodin Radoš za ALDE. Predsjedniče, energetska politika je jedna od najvažnijih politika Europske unije i sudeći po ovim prijedlozima imamo razloga, nemamo razloga biti osobito optimistični jer postavlja se puno pitanja vezana uz prijedloge i direktive a i e, mišljenja odbora za promet koji je izradio kolega. Naime, e, svakako je cilj da imamo 27% obnovljivih izvora e, do 2030. godine neambiciozan, ali već i taj cilj nosi sa sobom investicije u vrijednosti od negdje u grubo oko 100 milijardi eura. Pitanje je koliko bi cilj od 45% trebao zapravo angažirati investicije i da li Europa zapravo ima, ima, ima sposobnosti angažirati toliki, toliki novac. S druge strane, kako je moguće očekivati da će se ciljevi koji su postavljeni ostvariti ako one nisu obvezujući za države članice? Ovdje se govori o tome da je to protivno principu supsidijarnosti, no ista odredba je važila do sada, dakle pa je pitanje zašto komisija pribjegava ovakvom prijedlogu. Energetska politika mora biti ostvariva i mora biti izvjesna. Na ovakav način ona nije niti jedno niti drugo. Dakle, u ta dva pitanja, naravno, eh, ALDE tim u, u, u odboru za promet će zauzeti opći stav, jer to su opća pitanja. Što se tiče specifičnih tema eh, transportne politike, pitanje je da li su i ciljevi koje je komisija postavila uopće ostvarivi da li je moguće angažirati 6,8% posto e, obnovljivih izvora druge generacije biogoriva to apsolutno nigdje nije e, analizirano i nemoguće je odgovoriti na to pitanje zbog toga komisija i predlaže da će mijenjati svake dvije godine odnosno e, dodavati eventualno neka nova biogoriva druge generacije, ali što onda govori o nestabilnosti cijeloga sustava. Jednako tako je pitanje da li je uopće moguće i koliko bi koštalo kada bi se ti ciljevi primijenili i na e, zrakoplovni promet i na, pomorski promet što predlaže kolega Eithaut. Naravno da je to dobar cilj. Koliko to košta i da li je to moguće, to su pitanja na koja treba dati odgovor na kraju e, meni se e, čini da je zapravo korištenje električne energije u prometu a pogotovo ako je to moguće iz obnovljivih izvora nekako manje sporno i manje od, sa manje otvorenih pitanja nego korištenje biogoriva i ja ću u, u svojim amandmanima odnosno amandmanima koje ću predložiti u ime alde e, grupe staviti naglasak na korištenju električne energije u svim oblicima prometa gdje je to moguće. Hvala lijepo. Evo, nemamo puno vremena i e, željela bih da ostanemo e, kod našeg rasporeda e, čini mi se da e, povjerenica e, voli se uključiti u e, rad zasjedanja pa joj dajemo riječ. Hvala lijepa, hvala i gospodinu Basu na dobro odrađenom poslu. Trebamo zapravo raditi tako da svi sektori industrije mogu surađivati u e, duhu kružnog gospodarstva da bi se postigao razumni cilj e, i e, Želim također istaknuti da ono što radimo i kratkoročno i dugoročno ima velik utjecaj na ulaganja, da bismo na taj način mogli također utjecati na odnose koje imamo e, u smislu financiranja i pomoći te e, sredstava koja se dodjeljuju i e, budući da nema više vremena neću se više zadržavati na ovoj temi. Hvala vam lijepa gospođa Klinan. Samo još jedna minuta, gospođa Jala. Hvala vam lijepa, gospodinu Basu, hvala na izvješću, prvenstveno na zanimanju e, i na e, predanosti kojom je ono napravljeno, izrađeno, ali e, smatramo da je i dobro uravnoteženo i da treba dobro pogledati kakvi su to amandmani predloženi i svakako se treba koncentrirati, a i ja ću to učiniti, e, na to koliko su hitne promjene u infrastrukturi e, u smislu recimo promjena u, e, kod automobila, a pogotovo u urbanim područjima trebamo drugčije formule, budući da je tu gustoća naseljenosti i puno veća i da su e, puno veće emisije e, iz, e, od automobila i pro, gradskog prometa i da bi svakako trebalo vidjeti možemo li infrastrukturu bolje i svrsishodnije pripremiti. Da, ja sam se javio prvo na vezano uz agrogoriva i to druga generacija, mm, uvijek smo imali raspravu koja se otezala, da li se uopće može druga generacija uopće stvoriti bez prve generacije i to će nas e, u budućnosti zanimati. Želim kazati nešto pozitivno. U Njemačkoj u godini 2000 imali smo odluku o islasku iz atomske energije i imali smo odluku o e, obnovljivim izvorima. 4% smo tada imali udjeli i najveći optimisti i smo smatrali da će za 10 do 15 godina imati udjel od 10%. Nakon 17 godina već smo na 30% udjela, 400 tisuća novih radno mjesta, 25 tisuća ih je svega bilo u atomskoj industriji. Sadašnja vlada je kazala da je stvari kreću prebrzo jer se sada boje za nalazišta ugljena koji zapravo imaju sto puta veće emisije, žele to zaštititi i žele uvesti zakon o tome da se ne ubrzava dalje udjele obnovljivih izvora. Što se tiče komisije i članice države, da li to članice žele? Moguće je, to smo pokazali ovih 17 godina u Njemačkoj, rasti sa 4% na 30%, to je izuzetan doprinos i to je zapravo win-win-win situaciju i to bi nam moglo služiti kao orijentir. Euh, Hvala lijepa gospodine Kramer i konačno Izabela Del Monte, izvolite. Dakle, e, doista i trebamo politiku i e, naš koja je e, složena. Ono što se može učiniti u smislu pro, prenosa sa sa kamiona na željeznicu treba poduzeti što je moguće, ali treba svakako razmotriti i situaciju cestovnog prometa što se tiče biogoriva i obnovljive energije općenito. Bio goriva e, su dobar biznis, e, ali nisu dobro rješenje. Ako nešto ima u nazivu bio, ne znači da je to e, nužno dobro. Biomasa možda jest korisna, međutim želite li ju transportirati, to činite kamionima, što opet ima ogroman učinak na okoliš. Hvala gospođo Demonta. Komisija se javila za riječ. Komisiji je e, drago što e, je predložena revizija direktive o energije što će omogućiti da države članice e, ostvare svoje potencijale i do, dostignu cilj od 27% e, obnovljive energije u ukupnoj e, energetskoj potrošnji. Dakle, trebalo bi na tržište staviti e, veći udio obnovljive energije i koristiti na, naprednija biogoriva. Što se tiče osvrta na nacrt prijedloga, prvo cilj. Cilj koji izvjestitelj e, predlaže je dosljedan, ali je viši od cilja koji je e, gospodin Blanko, e, izvjestitelj za ITRE, bio predložio. Komisija će e, pozorno pratiti e, rasprave o tom cilju, ali naglašavamo da prestrogi kriteriji održivosti mogu ograničiti mogućnost postizanja ambicioznih e, ciljeva za obnovljivu energiju. Što se tiče biogoriva, prijedlog uključuje pristup za uključivanje indirektnih emisija i e, okvira održivosti što je također već bilo na raspravi i prethodno u kontekstu e, pregovora o e, ILOG direktivi. Komisiju brine da neizravni učinci e, ove važne stvari trebaju biti uzeti u obzir sa svim čimbenicima e, i kriterijima e, održivosti jer to može polučiti neželjene učinke. To treba biti temeljeno e, i na znanstvenim spoznajama koje možda nisu u potpunosti zrele. Međutim, uključivanje predloženih neizravnih čimbenika mora spriječiti e, i e, korištenje konvencionalnih e, biogoriva jer nećemo postići 70% uštedu u emisijama. Sve ovo treba vrlo pozorno procijeniti. Hvala vam lijepa. De conclusion, notre rapporteur. Riječ ću dati još za jednu, na jednu minutu izvjestitelju. Ispričavam se ako sam bio predugo u prvom uvodu. E, radujem se dalje suradnji s izvjestiteljima u Sjeni. Čuo sam da ima slične, slične razloge za brigu, tako da znam da ćemo zajednički moći raditi na tome. Mark je spomenuo na lase, zbog toga želimo uključiti indirektne dimenzije za na biogoriv kako bi se obračunavale tu i uračunavale druge industrijske aplikacije. I za kraj, ono što je komisija rekla, znanost, da nije znanost dovoljno zrela, to mi je uvijek zanimljivo. No, tko i kada može odlučiti e, da li je dovoljno zrela znanost. To zvuči kao i oni skeptici vezani s klimatske promjene koji kažu da tu znanost nije dovoljno zrela. Dakle, znanost će se uvijek razvijati, ali postoje dovoljno indikacija na temelju kojih možemo to uzeti u razmatranja. I zbog toga je upravo i ovaj prijedlog došao s naše strane i radujem se daljnjoj suradnji. Hvala vam, podsjetit ću vas da je rok za podnošenje amandmana 27. E, lipnja u podne. I možemo preći na sljedeću točku koju svi očekuju, a to je kratko izvješće povjerenice Bulc i razmjena gledišta de vous accueillir aujourd'hui pour euh, cibler justement une discussion. Zadovoljstvo mi što ste danas ponovno s nama. I danas ćemo raspravljati o poznatom paketu, paketu za mobilnost, što će vjerojatno nam trebati neko vrijeme. Imamo 11 tekstova ukupno, 11 zakonodavnih prijedloga. Ajmo s jedinstvenim tržištem, cestovnim transportom, i isto tako uvjetima za radnike, zaposlenike, okoliš, također ulazak u digitalno doba. To je sve uključeno u ovaj paket za mobilnost. Ovo je druga prilika ove godine da imamo zadovoljstvo vašeg prisustva na našem odboru, pa ću vam sada na 10 minuta dati riječ i siguran sam da ćemo imati vrlo zanimljivu, plodnu raspravu. 15 minuta, točnije, eto. Nakon toga imat ćemo takozvanu metodu ping-pong pa će koordinatori imati po četiri minute za raspravu. Namjerno kažem rasprava. I nakon toga reći će dobiti drugi zastupnici. Dakle, hvala vam lijepo. Ovo je vrlo važan paket, mnogo toga ovdje u pitanju i pažljivo ćemo saslušati što nam imate za reći i sigurno sam da će koordinatori imati nešto zanimljivo za postaviti kao pitanje. Zahvaljujem gospođa predsjedateljice, draga Karima, dragi prijatelji. Doista je zadovoljstvo biti s vama ovdje. Uvijek mi čast kad imam mogućnost obratiti vam se ovako izravno, osobito nakon što je komisija dala zeleno svjetlo 31. svibnja ovako važnom paketu paketu sa mobilnost. Kao što je Karima već spomenula, radi se doista opsežnom paketu. No prije nego što krenemo u prave detalje oko ovog paketa, za početak bih malo stvari stavila u širi politički kontekst i podijelila s vama nekoliko stvari koje smatram da su ključne kako bi kako bismo dobili punu sliku prijedloga unutar ovog paketa. Prije svega, dakle, nekoliko riječi o političkom kontekstu. Uh, od samog početka mandata komisija je uh, snažno poručila da će se baviti poštenijim i produbljenim, dubljim unutarnjim tržištem i naravno cestovni prevoz je od ključne važnosti kako bi se taj cilj i ostvario i kako bi se provelo to dublje i poštenije interno tržište. Što se energetske unije tiče, bili smo vrlo jasni oko toga koliko su važna pitanja vezana uz upravljanje klimatskim, klimatskom promjenom, energetski učinkovito korištenje energije i korištenje resursa. Dakle, transport je ovdje jedan od glavnih proizvođača CO2 i drugih onečišćivača, tako da nam je, da smo jasno shvatili tu poruku i posvetili se borbi protiv toga i pronalaženje inicijativa kojima ćemo se bolje s time moći nositi i ponuditi ove ambiciozne prijedloge za smanjenje 60% od 2050. ali s nadom u 0% emisija kao konačni cilj. Treći element koji je također sastavni dio programa komisije je digitalno tržište digitalni program. Naravno, na raspolaganju danas imamo cijeli niz eh, tehnologije koje u transportu možemo koristiti kako bismo digitalnim sredstvima ostvarili druge važne ciljeve. Dekarbonizacija, ali isto tako učinkovitost, bolja konkurentnost europskog tržišta, no istodobno i bolja povezivost kao temeljni zahtjev. To su vrlo jasne stvari koje sada pratimo sa svim svojim paketima. Paket za mobilnost nije nikakva iznimka. Pa riječi možda, da kažem i o pripremi, jer smatram da je to nužno za razumjeti sadržaj cijelog paketa. Od samog početka bili smo vrlo uključivi Trebalo nam je gotovo dvije godine da pripremimo ovaj paket. Znam da ste u nekoliko slučajeva bili nestrpljivi, željeli ga dobiti što je prije moguće. No vjerujem da je vrijedilo proći kroz sva ta zasjedanja, konferencije, participatorne radionice, gdje smo doista dobili dobre ulazne informacije svih dionika koji će biti korisnici ovog paketa. Uvjerena sam da smo na kraju krajeva iznijeli jedan vrlo ravnotežen prijedlog u koji vjerujemo da može biti proveden i dobiti podršku svih dionika, no istodobno nešto što će predstavljati velik korak u napred u ostvarenju ciljeva koje smo na početku spomenuli kao političke ciljeve. Dopustite mi sada da odmah prijeđemo na našu glavnu temu e, i podijelim s vama neke ključne e, točke vezano s koje sam siguran da ćete, da ćete mnogi od njih spomenuti u svojim pitanjima i poneke i usporiti. Dakle, konkurentna i poštena mobilnost. Jasno mogu reći da status quo nije varijanta, uvjeti na tržištu su danas jednostavno neprihvatljivi. Imamo nedostatak poštivanja propisa, provedbe europske pravne stečevine, a naravno uz to postoji i nesigurnost, e, visoki troškovi za industriju koje se pojavljuju kao posljedica ovoga i sva socijalna pitanja vezana uz stres za vozače koje dovode u pitanje odgovarajuće funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta. Zbog toga smo reagirali na stvarne europske izazove sa stvarnim prijedlozima i zaključcima. Nadam se da ćete prepoznati tu potrebu za europskim rješenjem koja istodobno znači da ona ne može biti namijenjena samo jedne određene skupini država članica, već su morali pronaći ravnotežu i nešto što može funkcionirati na cijelom jedinstvenom tržištu. Naravno, odmah tu moramo dovezati se sa fiktivnim poduzećima. Poduzeća, prevoznici moraju biti pravni, imati pravni nastan u državama članicama iz kojih učinkovito i neprekidno provode svoje operacije. Nacionalna tijela moraju bolje surađivati kako bi se otkrila prevara i prekinuti nezakonite prakse. To je bilo naše stalište i prijedlog koji pred vama se bavi upravo i time i brine se da se ova dva elementa doista i provedu. Još jedno pitanje što se tiče konkurencije je naravno pitanje cestovne kabotaže. Tjenutna pravila su daleko presložena, to smo čuli iz mnogih država članica. Da li istok, jug, sjever, zapad, svi smatraju da trenutna pravila za cestovnu kabotažu nisu provediva i doista ih vrlo teško nadzirati. Komisija je zbog toga odlučila pojednostavniti pravila, novo ograničenje od pet dana koje smo iznijeli sa neograničenim brojem operacija tijekom tog razdoblja neće pružiti niti mogućnost daljnjeg otvaranja ili zatvaranja tržišta jer to nije bio naš cilj. I zamolio bih vas da ovu inicijativu ne sudite iz te perspektive, već iz perspektive pojednostavljivanja i provodivosti pravila. Dakle, to je bio osnovni pokretač i nadam se da je naš prijedlog dovoljno ravnotežen da bi ga mogli prihvatiti sve države članice. Kontrolu nacionalnih tijela također će se ovime znatno olakšati i ograničiti zbog toga nezakonitu e, kabotažu. Što se tiče primjene upućivanja radnika u cestovnom prijevozu, komisija je utvrdila da pravilo o upućivanju radnika trebaju biti primjenjiva na transportni sektor. Činjenica što su radnici vrlo mobilni nije razlog da ih se isključi ili liši prednosti koje nudi europsko zakonodavstvo. Imajući to na umu, također postoji potreba za pravila koje se tiču ovog konkretnog sektora i za iznalaženje europskih rješenja tim problemima. Mi zbog toga predlažemo sljedeće smanjenje administrativnog opterećenja za cestovne prevoznike, načini na koji neki provode pravila upućivanja za cestovni transport je neproporcionalan i opterećujući. Zatim, pobrinuti se da se na raspolaganju sektoru stavaju učinkovitiji alati primjerice digitalni tahografi i elektroničke obavijesti o pošiljkama koje bi se u potpunosti mogli u budućnosti koristiti kako bi se na odgovarajući način provodila pravila i kao što ću kasnije reći pojednostavili ti pravila i postupke. I treće, uspostava minimalnog praga za primjenu nacionalnih minimalnih plaća Dakle, direktiva o upućivanju radnika danas ne konkretizira kako provesti načelo proporcionalnosti. Naš je prijedlog da lokalna pravila o naknadama bi trebala postati primjenjive na vozače samo nakon tri dana mjesečno ukupnog vremena provedenog u pojedinoj državi članici. Jasno bih rekla, jer mnogi imaju argumente za i protiv ovoga, danas je tu broj nula dana. Tako krećemo od nule do tri sa snažnim opravdavanjem zbog čega je tako nešto potrebno. Predlog komisije također se bavi nekim neprihvatljivim socijalnim praksama, primjerice fenomenom eh, vozača nomada. Mi predlažemo pružiti mogućnost vozačima da se vraćaju kući redovito, barem svaka tri tjedna a vozači bi također trebali dobiti biti im ponuđen odgovarajući smještaj van vozačke kabine tijekom njihovih redovnih tjednih odmora kad nisu kod kuće. I kako bi se olakšao povratak kući, predlažemo ograničenu fleksibilnost u načinu na koji vozači mogu smanjiti i mogu kombinirati smanjene ili redovite tjedne odmore. Tu tako moram naglasiti da je prijedlog komisije e, ponudio ne ispravlja se govornica, ne nudi promjenu e, trajanja razdoblja vožnje i odmora. Pravila radnika i sigurnost na cestama bit će dakle na taj način poboljšana, a nikako dovedena u pitanje. Time dolazim do druge točke, čista i održiva mobilnost. Cestovni transport je dalje veliki izvor onečišćenja, kao što sam na početku rekla, stvara sve više i više prometnih zagušenja i zbog toga komisija Procijenjuje se o milijardi eura dnevno izgubljenih zbog prometnog zagušenja u Europskoj uniji. A što se CO2 emisija i buke koja se stvara tiče, procjena je preko stotinu milijardi eura troškova godišnje. Dakle, ovo je doista ozbiljno pitanje i uz rast koji se očekuje, osobito što se testovnog sektora tiče, ovo će pitanje postati još i važnije. Dakle, uz reviziju direktiva Eurovinjeti predlažemo da se daju jasni signali cijenovni što se tiče naplata za korištenje ceste kako bi se potiklo korištenje cestovne infrastrukture na učinkovitiji način i da se nagradi korištenje čišćih vozila. Naša pravila za naplatu ne bi više trebala samo biti primjenjiva na teška gospodarska vozila, već autobusi, kombi i putnička vozila treba biti uključena u europsko zakonodavstvo s obzirom da su ova vozila odgovorna za veći dio emisije CO2 i zagušenja na našim cestama. Dakle, izravno ćemo se pozabaviti izazovima s kojima se svakodnevno suočavamo na europskom tržištu. Naravno, države članice će i dalje same slobodno moći odlučiti da li pristup konkretnoj infrastrukturi treba biti naplaćen ili ne. Međutim, kada se uvedu cestovne naplate, one bi trebala biti uvjetovane, e, udaljenost u pređenom, a ne vremenski ograničene kao što je nedavno bilo predloženo u ovom domu. Ovdje se dakle radi o poštenju i učinkovitosti. Naplata na temelju pređene udaljenosti je zapravo preduvjet za vanjsku naplatu troškova i to je vrlo važna poruka koju želimo poslati. Veliki broj zemalja Neke već naplaćuju eurovinjetu i dovode u pitanje ovo što sam rekla. Na temelju jedne od najuspješnijih priča koje imamo, to je tržište telekomunikacija, dakle osnovna usluga je imala minimalan trošak, no dodana vrijednost je doista počela stvarati veće prihode i isto očekujem i u cestovnom transportu i sektoru. Minimalna naplata, zatim će se nadodati velik broj e, dodanih usluga, osobito kada mreženo i autonomno vožnja postane prisutnija u prometu. Dakle, ovo eksterno naplaćivanje je također preduvjet bolje, bolje mogućnosti nagrađivanja korištenja čišćih vozila. To predlažemo kroz modulaciju CO2 i 75% popusta na cijenu za cestarine za sva vozila sa nultom stopom emisija. To će pak imati izravan učinak, kao što sam već rekla, na socioekonomske troškove s kojima se danas suočavamo. Što me dovede do treće točke, povezana mobilnost. Digitalizacija je vrlo snažno sredstvo postizanja različitih ciljeva. I Europa ne može nastaviti s trenutnim raskomadanim nacionalnim sistemom naplata koji su složeni što se tiče prekograničnog transporta, pa je komisija predložila nova pravila koja će omogućiti e, za jednu jedinicu, jedan ugovor, jedan račun, što je znatno pojednostavljenje za transportno poduzeće isto tako pojedinačne korisnike cesta. I tu imamo sličnost sa sektorom telekomunikacija ponovno. Još jedno važno područje gdje predložimo dalji razvoj digitalizacije je prevođenje pristupa tržištu i socijalna pravila Mogućnosti provedbe u pojedinim državama članicama se danas smanjuju i zbog toga osobito važno da imamo moderne i učinkovite alate kako bi kontrole bile brže, lakše i ciljanije. Dakle, mi predlažemo da se bolje koriste elektronički dokumenti, primjerice elektronske obavijesti o pošiljkama, koje će obvezati nacionalna tijela da ih da kako prepoznaju i priznaju svojim zemljama. Također želimo ubrzati korištenje digitalnih tahografa, smanjenje kontrola za operatore koji su uložili trud da bi investirali u te nove moderne uređaje prije pravnog roka. I također predlažemo poboljšanje razmjene informacije između država članica kroz zajedničku bazu podataka A2A, Administration to Administration, primjerice ERRU. Dakle, moramo naglasiti i važnost toga i pružiti još veći broj podataka koji će biti moguće razmenjivati. Vjerujem sam da će se time smanjiti birokracija za jedan sektor koji se pretežno sastoji od malih i srednjih poduzetnika i isto tako pojednostaviti kontrolom. Zaključno samo bih rekla da je pred nama važan zakonodavni paket koji će snatan utjecaj na javno tržište u Europskoj i Znam da vas doista brinu ove teme. U više navrata ste na to ukazivali, pa se nađe da ćemo moći pravodobno se zajednički uključiti u rad i završiti ga prije kraja mandata saziva ovog parlamenta. Dakle, mi smo tu, učinit ćemo što god je potrebno, što god želite da učinimo kako bismo e, se stavili na raspolaganje i kako bi vam pružili odgovarajuću informaciju i nastavili raditi što je brže i bolje moguće. Hvala. madame Hvala, gospođo povjerenice. de temps, nous commençons Idemo sada bez eh, ikakvog gubitka vremena, započnemo eh, s našom raspravom, ah, nemate puno vremena. Gospodin vindvane Kamp, eh, četiri minute imate. Gospođo predsjednice, hvala vam lijepa. Ja bih imao nekoliko konkretnih pitanja i nadam se da će povjerenica moći kratko osvrnuti se na njih i odgovoriti na njih. Potpuno je jasno da mi unutar EPP i našeg kluba još smo uvijek pri tome da provjeravamo sve te iznesene prijedloge. Tu postoje sigurno nekoliko vrućih krompira. Prije svega riječ je o planiranju komisija i Europska parlament kao takav žele zapravo prije 1.7.2019. zatvoriti ove dosije, raspraviti ih i završiti, ali pitanje je kako situacija stoje sa vijećem. To je bio Pink, a sada vraćam Pong. Očekujem Pong. Dakle, koliko smo mi obavještene, vijeće se odmah e, pozabavilo tim, 24 sastanaka ove godine je planirano i mm, nadaju se da će prvi prijedlog moći predstaviti u studenom ove godine i to u vijeću. Dobro, hvala vam lijepa, to smo zabilježili. Gospođo predsjednice, e, pitanje vezano uz kabotažu. Vi sada prelazite sa aktivnosti na zapravo dijela e, tri dana, e, sa tri dana na pet dana, kabotaže uz minimalnu plaću. Mislite da je to rješenje? Yes, Da, najveći problem kabotaže koji danas imamo je da ove tri operacije u sedam dana je bi bilo nemoguće implementirati i to je informacija sa terena koje smo dobili, informacija koje su ministri iz različitih država dali izravno meni i to u okviru vijeća i kroz naše dijaloga. I zbog toga smo tražili rješenje koje neće niti otvoriti niti zatvoriti tržište, ali koje bi istovremeno dalo mogućnost e, da se implementira kao tako. Što znači vremenski okvir je lakše kontrolirati. Operacije je bilo nemoguće kontrolirati zbog toga smo predložili pet dana koje je zapravo jedan balans između dvije rješenja što znači ni otvaranje ni zatvaranje tržišta. E, dakle, vi međutim osjećate da je u pet dana u jednoj državi možete imati čitav niz kabotaža. Stoga je moje sljedeće pitanje kako možete zapravo prvog dana zadržati minimalnu plaću, vi ste kazali 3% svih akcija se kontrolira, ali gdje su jamstva da će se to i dogoditi? Na prvom mjestu od prve minute kabotaže i same operacije e, smatra se da je to izaslani radnik, što znači kabotaža je pod dakle, direktirom o e, izaslanim radnicima. Dobro, zašto mora to trajati tako dugo dok eto svatko će imati taj imati e, zapravo tahograf koji kao takav će biti i zabilježiti sve to skupa ja sam ovo naslijedila i ja bih e, zaista rado vidjela neko drugo rješenje i mi smo predložili neke poticaje i uvjeti da sva komercijalna vozila mora imati nove digitalne tahografe kako bismo imali apsolutnu kontrolu svih e, operacija na tlu Europske unije. A ono što je važno u ovom trenutku da imamo zakonodavstvo koje kaže svi novi i samo novi moraju imati e, nove digitalne tahografe do 2019. godine. Kroz ove poticaje koje zapravo dajemo u paketima gdje imate manje kontrola i manje prepreka kontroli, da ćete imati sve veći broj vlasnika komercijalnih pothvata koji će biti voljni e, staviti ove nove generacije i u starija vozila nove tahografe. Ako ćete mi pomoći tome da se to poboljša, svakako dobrodošli. Hvala. Mi ćemo se svakako pripremiti. To. Hvala, hvala gospodine Vin van de Kamp. SID u ime socijaldemokrata. Gospođa Vodalon, četiri minute. Ping pong, izvolite. Hvala što ste došli i hvala što ste nam e, omogućili da je to u redovitom stanstvu e, zapravo odgovarate naše pitanje. Osvrnut ću se na ono što je gospodin Van de Kamp kazao, već o kontrolama. Kako ćete konkretno e, kontrolirati same operacije kabotaža, da pri tome ne bude veći broj nezakonitih dijela i zapravo neravnopravne konkurencije? A zapravo sredstva u državama članicama ne omogućuju takve kontrole. Koje vi mogućnosti imate da osigurate da što se tiče ograničanja samih kabotaže da neće biti prevare i nezakotnih radnji. Kao što sam kazala, bilo je nemoguće e, kontrolirati same operacije kao takve i zbog toga smo išli na vremenski okvir. Zaista smo e, okrenuli, zapravo smo obrnuli logiku samih kontrola. Vremenski okvir, dakle, koliko dugo se nalazite u nekoj državi, odnosno ovih petodnevni rok, dakle to ne mora biti u jednoj državi, to može biti i susjedna država, to bi bilo zaista nemoguće u manjim državama članicama. Što znači da kabotaža može biti u susjednoj e, državi te države o kojoj je riječ. Zaista sam sigurna da uz pomoć e, digitalnog tahografa stvari će se moći pratiti, mogu vam kazati i detalje, ne znam koliko vremena imate, ali svakako e, sve operacije se registriraju u nacionalnoj bazi podataka kroz administracije se i digitalni okvir, e, informacije se razmjenjuju i bit će na raspolaganju. A ako države članice neće surađivati, mi u paketu smo predložili instrumente kako se ta suradnja između država članica može poboljšati. Još jedna točka koje je gospodin Vande Van de Kamp isto tako je istaknuo i rekao je nešto vezano uz tahograf. Međutim, ako članice zaista E, mogu e, dogovoriti raniji datum e, da li biste podoprili to u vijeću kako bismo i ranije mogli kontrolirati same vozače. Pa bili smo sretni kada bismo na taj način mogli poboljšati stvari. Mi smo sada već poduzeli neke dodatne mjere, mi smo analizirali koliko bi se troškovi povećali vezano uz digitalne takografe ako bismo, ako bismo povećali skupinu korisnika i imat ćemo rezultate do kraja godine i onda ćemo imati dodatne informacije o tome i nadamo se da imamo zaista e, prave argumente kako bismo poticali korištenje ovih novih digitalnih tahografa. Još jedno pitanje bih e, imala, a tiče se e, vozila koja su manja od 3,5 tone. Nekim zakonodavnim predlozima se nalazi, ali ne i kod regulative kada je riječ e, o vremenima odmora za vozače. Zbog čega je to tako? Da, točno je. Dakle, mi smo i Francuska je bila u to uključena. One članice smo čuli koje su zaista bile zabrinute e, ispod 3,5 tone ukupne mase mi smo se suglasili da bi se svakako trebalo kontrolirati i ta vozila i predložili smo s tim u vezi da dodamo da dodamo e, mjesto osnivanja tvrtke i registracije samih e, manjih e, teretnih vozila i mislimo da ne bi bilo proporcionalno ako bismo sada primijenili punu E, opsek i ne bi bilo produktivno ako bismo to unijeli i za manja teretna vozila. Da, gospodin Zile. Hvala lijepa. E, malo me podsjeća kao na sud s ovim kratkim, unakrasnim ispitivanjem. E, za što me optužujete? A malo mi je čudno, ali hvala povjerenice na ovoj prezentaciji. Vi ste spomenuli i uzeli u obzir da energetsku politiku, energetsku uniju uzeli kao uzor e, nije nešto što bismo mogli po mom mišljenju biti ponosni u području električne energije u, i u plinu. Ali vi ste isto tako kazali u dakle, paketu mobilnosti jedan važan aspekt kojeg ste spomenuli, a to su e, države registracije glavne kompanije. Da li ćete slično i u transportnom sektoru, da li će se ići u istom smjeru i u pomorstvu i zrakoplovstvu e, gdje velik broj članica, odnosno e, kompanija radi u drugim državama. Ne znam da li je to dobar primjer ili će to biti ograničeno samo na cestovni promet. Paket je ograničen samo na cestovni transport. Dakle, gdje je sjedište, da li će se to dogoditi i u zrakoplovstvu i u pomorstvu. Kao što sam rekla, ovaj puta se fokusiramo samo na cestovni prijevoz, kao što možete vidjeti, mi smo već dali inicijative koje se tiču i zaista uložili sve snage kako bismo sve doveli na istu ravninu. Ono što ćemo zasigurno učiniti jeste da ćemo proanalizirati sam socijalni aspekt e, zrakoplovstva do kraja iduće godine i vidjet ćemo što bi trebalo učiniti i koji bi to bio zajednički nazivnik za sve e, vrste transporta kako bi se na neki način svi izjednačili na svojoj razini. Dakle, ona pravila isto tako vraćanja kući vozača nakon tri e, Što je to kući, vrati se kući? Da li je to registracija poduzeća gdje radi ili tamo gdje je on zapravo registriran? Ako se osvrćete na prometni paket tamo gdje je osnovno poduzeće, vozači, dakle, i sama vozila mogu biti neograničeno na cesti s obzirom na tehničke e, mogućnosti. Dakle, e, kamioni kao kamioni ne mora se vraćati. Znači, oni mogu mijenjati vozače na samom kamionu. No, moje pitanje gdje je njegova kuća, gdje je njegov dom? Da li je to državljanstvo ili registracija kompanije? Imate slobodu kretanja, možete živjeti sa obitelji u drugoj državi članici. To je moje pitanje. Malo sam se konzultirala vezano s tim, a konzultacije kažu gdje god je e, službeno registrirana kao osoba, a ne kao poslodavac. Dobro, to je, ja razumijem da je zaista težak kompromis, e, međutim, dakle, poljski radnik, e, isto tako rumunjski vas, da li će spavati u vozilu, Dakle, bez ikakvih kriminalnih aktivnosti u pozadini ili se boji nečega što bi se moglo dogoditi, on bi mogao ostati bez posla u Rumunjskoj gdje ima veću socijalnu sigurnost, da li spavajući u vozilu, u kamionu ili biti nezaposlen u Rumunjskoj. Teško je komentirati, ovo je više komentar nego pitanje, ali sigurno sam da će da to morati raspraviti u sljedećim tjednima. Ako ovaj kompromis koji je teško postignuti i zaista eh, je velik trud iza toga, koliko postotak je vaše zadovoljstvo sa ovim paketom, barem kad je riječ o jedinstvenom i zajedničkom tržištu koliko ste uspjeli, 60, 70% ili 100% ste uspjeli u zamislimo. S obzirom da nije moj paket i s obzirom da nije paket komisije i koji je zapravo izišao, proizišao iz dionika stare strukture, mislim da smo zaista i uravnotežili ovaj prijedlog. Znam da u nekim pitanjima imamo različita mišljenja, e, i to iz različitih država članica i različitih skupina dionika. Međutim, uvjeren sam da ćemo u konačnici doći vrlo blizu komisijnom prijedlogu jer zaista je uravnotežen i uzeli smo u obzir prije svega europske ugovore gdje otvaranje tržište mora biti postepeno i mora uzeti u obzir i socijalne okvire u kojima e, se nalaze države članice. A istovremeno smo pokušali da kao svrha ovog paketa, a koji nije samo sa otvaranjem i zatvaranjem tržišta, već da se primjene pravila i pojasne pravila koja kroz nove tehnologije koje ćemo uključiti i kroz transparentnost moramo uvesti reda sada imamo kaos na, na, cestama i to moramo priznati. Ja sam uvjerena da je ovo prvi korak kako bismo onda potom imali raspravu u budućnosti. Ovo je pojašnjenje, ovo je stvaranje nečega što je već transparentno i nakon toga na temelju razvoja u državnim članicama imat ćemo daljnje rasprave. Dakle, ja bih eh, vas želja podsjetiti da Ovdje nije riječ e, ni po čemu o saslušanju, nije sudski postupak koji je u tijeku, nećete e, biti suđeni ovdje, niti osuđeni. Ovo je prijateljska rasprava i zbog toga ću pokušati podnijeti s ovom vino kako bi ovo bila zaista jedna e, atmosfera opuštenog tipa. Cilj je da napredamo. Gospodin Kacinska imate riječ. Hvala, gospođo povjerenice. E, ovo je samo je pojašnjenje s jedne strane e, s jedne strane ćemo razvijati unutarnje tržište a s druge strane i nešto što nema svoje mjesto na unutarnjem tržište, što znači da nam je potrebno e, razvijati a ne samo pojašnjivati evo to kao moje pojašnjenje vi ste govorili o nefer praksama i o unutarnjem tržištu, ali ono što danas imamo na tržištu to je protekcionizam koji nema nikakve veze sa nefer praksama i zbog toga mislim da trebamo unijeti i taj element. Ako pogledamo ovu ravnotežu, da li je imamo uopće ravnotežu ili ne, nadam se da ćemo imati e, ravnotežu u ali dvojim kada pogledamo, kada ono što radi vijeće, ova dva, dvije blokirajuće manjine koje žele imati nekoga između i to je skupina zemalja koja koja blokirajuća manjina i to zaista u realnosti mislim da ravnoteža nije uspostavljena e, ja očekujem da će mi kaži da nisam u pravo ali koje mjere povjerenice su zaista po vašem mišljenju će poticati unutarnje tržište ako možete potaknuti, odnosno iskazati neke mjere. Na prvo mjesto što se tiče e, pojašnjenja, to je kabotaža koju treba pojasniti, to je ključni princip. Sve što smo činili to je pojašnjenje samih pravila. A drugo, gdje smo učinili zaista velik korak naprijed i gdje imamo promjenu i poboljšanje, to je u području digitalizacije, znači dodali smo u paketu četiri elementa digitalizacije koji će pospješiti uvjeti, koji će donijeti transparentnost, koji će smanjiti administrativne prepreke i kroz upravo pravila koje su već na snazi. Jedna informacija koja me zapravo šokirala, reći ću vam je, činjenica da 28 država članica, 25 članica e, nisu zapravo primjenila e, pravnu stečevinu. Tri su e, imaju stečevinu, ali sa neproporcionalnim pristupom. Naravno da je tu nešto krenulo krivim putem i nadam se da ovaj novi prijedlog će ovo pojasniti. Najveći korak je dakle digitalizacija i dekarbonizacija, ogroman korak napred. E, mi zapravo tu stvaramo uvjete koji će e, dati potice onima koji manje zagažuju. E, princip zagađivača i princip potrošača. Već deset godina vaše traženje da se nešto napravi, a nismo mogli učiniti kao komisija jer nismo imali digitalni instrumentari. Sada ih imamo i samo ih zapravo koristimo i želimo primijeniti i to ste vi tražili već dugo vrijeme vrijeme, što znači da e, korisnik plaća i e, zagađivač plaća. Drago mi je da je ovaj paket e, u velikoj mjeri korak naprijed a što se tiče teme otvaranja tržišta ili zatvaranja tržišta, to zaista ne bila svrha i cilj zadatka. Cilj i svrha je bio da se implementiraju pravila koja se mogu nadzirati i, kao što sam kazali, zaista je puno posla pred nama. Nisam govorio o otvaranju tržišta, ja sam govorio o boljem funkcioniranju tržišta i pospješivanju tržišta. To je nešto, nešto što nije samo pitanje dekarbonizacije i digitalizacije. Gospodine Telička, ja bih želila kazati još dodatno e, fiktivne kompanije koje su zapravo remetile tržište i to sada ukidamo. Jasno, dajemo pravila kabotaže, definiramo isto tako i pravila direktive o izaslanim radnicama, dajemo tri dana za međunarodne transporte koji neće biti dio ove direktive, to je logika, jer kada isporučite robu, kada nemate utovare i istovare u državama, već samo dostavljate robu, tada ste isključeni iz direktive o izaslanim radnicama. Međutim, kada imate utovar i istovar u istoj državi članici, naravno da to kao operacije mora biti obuhvaćene koje se obavljaju i to mora biti dio direktive o izaslanim radnicima. Budimo otvoreno, pokušajemo zaista surađivati. Postoje naravno prostora za poboljšanje, podržat ćemo sve ono što bi donijelo još e, dodatnu ravnotežu tržištu. Možda sam zapravo postavio krivo pitanje, a međutim e, pokušat ću e, govoriti u buduće malo općenitije jer čini se da tu ima dosta toga o čemu bi se moglo govoriti. Hvala gospodine Telečka. Gospođa Kelenan, Hvala vam eh, predsjedateljice, hvala lijepa i povjerenici koja nam se pridružila i imam jedan komentar, dva pitanja. Puno je uredbi eh, iz područja transporta koje nisu dobro primijenjene u državama članicama, nažalost, ili nema kontrole ili nema sankcija i to mislim e, u svakom slučaju e, pravi medvjeđu uslugu da tako kažemo teškom transportu u Europi e, i trebali bismo u svakom slučaju naći načina za bolju suradnju da bismo izbjegli sukob između sjevera i juga, istoka i zapada Dakle, taj sraz koji e, se događa kako bismo mogli provesti višemodalni transportni sustav e, i e, provesti logistiku da bismo poboljšali nove sustave u transportu. Što se tiče vašeg prvog pitanja, odnosno na suradnju ili provedbu. Kao što sam već rekla, potrebna je veća transparentnost i više e, informacija dostupnih iz, iz nacionalnih e, baza podataka poput E, već nekih postojećih. Dakle, trebali bismo e, poboljšati suradnju i u paketu postoje predloženi alati da se to postigne. Razmjena informacija može u konačnici E, ne, e, nekoga koštati i licence ukoliko e, ne postupaju poslovni subjekti u skladu sa Kijem. I dakle i zahtjev je i ovog doma da se u infrastrukturu unesu neke nove tvari poput e, načela onečišćivač plaća, korisnik plaća, zatim nove metode naplate koje daju mogućnost državama članicama da naplaćuju kod prometnih gužvi E, ili recimo kod područja koja su onečišćena e, u znatnoj mjeri možete mijenjati tarife, povisiti tarife da biste smanjili onečišćenje u tom području. E, isto je tako i kod prometnih gužvi ili čepova. Ukoliko se to događa u jednom području možete koristiti pojedine financijske alate koji bi to mogli smanjiti i eh, eto postoje različiti načini samo treba naći pravu ravnotežu između tih alata i kako eh, ovaj sraz odnosno eh, borbu sjever i istog zapad možemo izvjeći koliko imam vremena za odgovor na to pokušat ću kratko jedno je sigurno a to je da su to pitanja koja su E, e, pred nama, ali se ne odnose na istog, zapad, sjever, jug. To su transportna pitanja koja se odnosi na jedinstveno tržište jedinstveni e, prometni prostor Europe. A dakle moramo gledati kakve mogućnosti nam pruža jedinstveno tržište i kakav je nevjerojatni utjecaj naših propisa na troškove e, čitave te operacije i mobilnosti ljudi. Ne radi se o istok, e, zapad, sjever, jug, nego konkurentnosti na tržištu i postupnom e, otvaranju jedinstvenog europskog tržišta. E, nije lako naći uravnotežena rješenja i provoditi ih e, korak po korak na održiv način, ali e, puno malih koraka dovest će do velikih promjena i to treba raditi promišljeno. Ovo je naravno i vrlo politička stvar, morat ćemo otvoriti, e, se otvoriti i razumjeti da e, određeno područje trebate razviti da biste mogli u potpunosti sudjelovati, ali e, moramo znati da u Europskoj uniji postoje i razvijenija područja. Međutim, e, u otvorenom dijalogu razumjet ćemo i uvidjeti da trebamo poduzimati male korake da bismo došli do poželjnog cilja za sve nas, a to je e, u potpunosti funkcionalno jedinstveno tržište. Gospodin Kramer u digitalno doba tahograf je dobro rješenje, možete uštedjeti novac. Zbog čega se čeka e, da se nove generacije uvedu 2012. godine, ali dodavanje tehnologije na postojeći tahograf, pa to je investicija 250 eura i odmah biste imali i moglo bi se izbjeći svaka zlopotreba kapotaže. Zašto niste išli u tom smjeru? Well, because I correct me if I'm wrong, that this was passed in March. mislim da je to propis od eh, ožujka 2016. koji bi retrofitting. Da, zato jesmo predložili poticaje i rado ćemo vam dati podršku u promjeni tog dijela prijedloga. Hvala. Eh, Nefer eh, utakmica 1% mreže cesta. Vi kažete da je elektrovozila sa 75% smanjenom cestarinom. Da li ćete to isto učiniti za električna, e, dakle, i e, samih vlakova, električnih vlakova? Well, yeah. željeznički sustav već je uglavnom elektrificiran, pa mislim da je to jedan dobar primjer koji možda i ukazuje drugima da bi trebali što brže krenuti u istom smjeru. I e, dakle govorimo često da su ista stvar željeznica i cestovni promet, međutim nisu. Možemo govoriti o željeznici i o cestovnim koridorima. E, međutim željeznica ima ograničene dosege, e, ceste idu puno dalje i imamo različite vrste cesta koje su i konkurencija i drugim oblicima prijevoza poput željeznice. No, e, vrlo smo danas e, osjetljivi na e, neuravnotežen pristup i kao što ste i sami vidjeli to ima veze i s onim što ste vi odradili. To je sad pitanje koje sustavno rješavamo i planirat ćemo e, poduzeti nove koroke prema e, ekonomiji dijeljenja e, i surađivati blisko s kolegama u komisiji da zatvorimo taj krug. Ne radi se samo o električnim automobilima, nego o čistoj energiji i vrsti energije koju automobili koriste. Možemo li mi to sve raditi brže? Vjerojatno bismo mogli, ali u svakom slučaju trebamo vidjeti na koji način, a da se pritom ne e, uništimo i da e, i dalje se razvijamo. Elektrifikacija u čitavoj Europi samo u cijelosti ima Njemačka i Švicarska, znači u ostalim dijelom Europe 60%. Kad ste predstavili program što se tiče paušale za udaljenosti u Frankfurt Allgemeine Zeitung je pisalo, Alexander Aleksandar da je rečeno da je, e, da je prihvatio, da li ste lagali vi ili Aleksandar Dobrint? Nisam e, sigurna kako je Aleksandar Dobin ušao u ovu priču, ali ono što smo mi predložili vrlo je jasno, a to je e, naplata e, na temelju udaljenosti i za sad nismo čuli veliko protivljenje tome, možda neke zabrinutosti od strane država koje već imaju euro vinjete, dakle godišnje vinjete i vrlo snažne argumente koji ukazuju na to da se radi o tranzicijskom razdoblju i da e, smo imali drugu mogućnost tehnološki bili bismo drugčije naplaćivali, a ne putem vinjeta. Gospodin Lundgren, četiri minute, izvolite. Nekoliko stvari ću naglasiti, a to je e, da e, je li e, postojeće zakonodavstvo tako teško primijeniti. Dakle, imamo mogućnost eh, prijevoza svi vrste domaćeg eh, prijevoza tijekom sedam dana eh, da imamo samo jednu rečenicu u kojoj bi stajalo nakon korištenja jednog razdoblja kabotaže u državi odredišta on, kamion bi se trebao vratiti u državu polazišta, to ne bi bio nikakav problem, ali e, ja se nadam da ćemo riješiti probleme, a ne stvoriti nove. Ono što ste međutim sad učinili jest da ste prebacili problem e, sa e, dugih vožnji, dakle što je problem za sjevernu Europu, Švedsku, Dansku i tako dalje, omogućujući da se dođe u državu u ponedjeljak ujutro, da se pet dana obavlja e, neograničen broj transporta. E, dakle, ako imate jedno distribucijsko e, područje, će onda to više nije sad problem u tom dijelu tržišta i ne može biti tako da Evropska unija to omogućuje. Vjerujte mi, pa i u vašoj državi, gospođo Bulce, će doći u jednom trenutku e, zagušenje e, kamionima koji e, voze u pola cijene i ubijaju e, domaće tržište nacionalnih prijevoznika. Dakle, ne možete samo govoriti da mislimo jedino na otvoreno e, tržište. Ne može Europska unija omogućiti jednim državama članicama da e, ubijaju pojedine sektore u drugim državama članicama. I Dakle, to je pitanje e, ovih pet dana neograničenog e, broja e, vožnji. To apsolutno ne rješava, nego stvara probleme. Imate li vi pitanje? Da, pitanje je kako riješite taj problem u potpunosti e, se ne slažem s vama da smo pogoršali situaciju. Evo reći ću zašto je tako. I molim lijepo e, i ostale članove da me saslušaju. Znam da se mnogi suočavate s istim izazovom. Prvo, ove e, tri operacije nitko ne može kontrolirati. Imali smo dokumente koji vozači mogu pokazati ili ne mogu ga i sakriti, nema obveze. To se nije moglo e, to se nije moglo e, kontrolirati. Ja sam išla u kontrole s policijom i mogu reći da je to bilo grozno. Pokušali smo s tim službama učiniti nešto što bi pomoglo e, postizanju tog cilja, bez otvaranja, bez zatvaranja ne vjerujem da će to sad biti jako da će toga jako puno biti dakle kabotaža i povezanost s upućivanjem radnika i cijenama i troškovima operacija odnosno broja vožnji to ne bi smjelo stvoriti e, nefer konkurenciju Neću ulaziti u sve e, detalje, ali možete e, organizirati i sastanak s ljudima u mojem kabinetu i e, u mojoj upravi i možda doista nismo u pravu, vjerujem da ima mogućnosti za poboljšanje u narednih nekoliko mjeseci, ali sve što smo napravili, napravili smo u dobroj namjeri da ovaj pristup uravnotežimo, da niti otvorimo niti zatvorimo tržište i da omogućimo da policija provede kontrolu i e, doista primjeni ta e, pravila i propise. Dakle, žalbe su se odnosile isključivo na primjenu propisa, ni na što drugo. Ako vi imate bolji prijedlog, apsolutno je ovo prilika da o tome raspravljamo, ali mislimo da ono što radimo je dobro uravnoteženo i da pokušavamo e, pomoći onima kojima je to potrebno. Gospodine Lundgren, oprostite iskoristili ste svoje vrijeme, svatko ima četiri minute. Omogućit ćemo sad drugim e, članovima da uzmu riječ. Žao mi je, e, želimo ovdje omogućiti i drugima da razmijene mišljenja, previše smo vremena e, već potrošili, drugi će članovi sad imati samo po jednu minutu. Gospodin Deli. Hvala predsjedateljice. Kratko pitanje, zanima me vaše mišljenje, vrijeme odmaranja. E, neke države članice imaju vrlo stroge e, propise o tjednim razdobljima odmora. E, što je s vašim razmatranjima da možda predložite, predložite da se suspendiraju ta nacionalna pravila u korist paketa mobilnosti? I drugo pitanje e, je hoće li paket mobilnosti imati učinak na e, proces e, kršenja i minimalnih plaća u nekim državama. Budući da nemamo puno vremena, prvo ćemo čuti sva pitanja onda dati povjerenici priliku da nas sva odgovori. prije želim nešto reći e, povjerenici, a i kolegama. Dakle, e, niti kamioni, niti autobusi ne lete. Što je s uredbom 561 koja nije dobro tumačena u pojedinim državama članicama? Što je sa sigurnim parkiralištima u EU uniji. Činjenica da nemamo sigurna parkirališta čini, onemogućuje e, odmor, e, pravi odmor vozačima e, kao i odmor u hotelima. Kako će se odmarati ako nemaju sigurno parkirališta? Hvala lijepa, gospodin Van Dilen. Gospodin Van Dalen. Hvala vam, predsjedateljice. Kabotaža eh, je nešto što ne možemo kontrolirati niti ćemo moći u budućnosti jer eh, nadležna tijela neće imati kapaciteta za to. Lokalna i regionalna distribucija će biti pogođena time i eh, omogućivanje korištenja bilo koje rute i lokalne i regionalne distribucije tijekom pet dana je nešto što će se i dalje održati. Zašto ne zaustavite i ne zabranite kabotažu? Ovo što sad radite je samo pogoršavanje situaciji. Gospodin Zapadeli je govorio, e, je govorila o e, sigurnosti e, parkirališta. Čini mi se da postoje sredstva dostupna za sufinanciranje sigurnih parkirališta i to je nešto što moramo ostvariti. Gospođa Lukačenko. Hvala lijepo. Ja ću vas još jednom upitati što se tiče nedostatka infrastrukture. Tko će to kontrolirati, tko će odgovarati u slučaju e, lako pokvarljive robe i tko će e, zapravo platiti osiguravajuću policu protiv krađe. To su sve dosta e, škakljiva pitanja. Mi smo htjeli smanjiti birokratske prepreke. Međutim, mala i srednja poduzeća koje imaju samo nekoliko vozača, oni moraju prevoditi dokumente na službene jezike, e, dokumentacija se mora predavati, e, ugovore o radu, sve to povećava administraciju, a ne smanjuje. Što će komisija učiniti kako bi se e, eliminirali i smanjili broj fiktivnih poduzeća i kako namjeravate zapravo različite razine plaća izjednačiti. Znamo da su plaće različite, ali ako broj radnih sati podijelimo sa plaćama, dobivamo sličnu e, satnicu. Madame Monte, vous. Zastupnica izvolite. Hvala vam. Tri kratka pitanja također vezano uz formulu kako ćete dovesti do harmonizacije što se tiče kontrole i nadzora kad kada nadzorna tijela ne znaju ne poznaju jezik, ne mogu pročitati obrazat. Još jedno pitanje vezano s eurovinjetu. Ne bi li bilo dobro razmotriti mogućnost fiksnog godišnjeg iznosa koji bi doista mogao potaknuti korištenje toga? Dakle, postoje neke cestovne rute koje su slične, iste dužine kao i autoceste, tako da mosači kamiona koriste te lokalne ili B ceste koje koriste radi nego autocesta. I što se kabotaže tiče, kako ćete riješiti problem transporta u prekograničnim područjima? Dakle, onda je vrlo teško provoditi kontrola. Hvala vam, zastupnica Šmit. Hvala lijepo, prvo pozitivno mišljenje. Konačno da imamo taj paket, ja bih eh, se danas želio ostaviti na direktivu Eurovinjeti. Komisija mišljenja da je širenje valjanosti Eurovinjeti zapravo na sve tipove vozila opravdano, citiram, da posljedice E, probleme zapravo dotiču Europske unije i smanjuju diskriminaciju. Moje pitanje, možete li precizirati zbog čega je komisija mišljenja da bi europska regulativa bila potrebna kako bi se recimo utvrdilo način naknade privatnog puta iz Amsterdama u Utrecht. Možete li isto tako precizirati zašto je DG eh, cestarina za i porezi za osobna vozila i nije ni spomenuta usprkos tome što se istovremeno pokušava eh, na neki način proširiti na osobna vozila i eurovinjetu. Direktiva bi trebala omogućiti eh, razvoj mreža TNT zašto komisija unapred odustaje od e, označivanje ovih e, potreba? Zbog čega Komisija pretpostavlja da putnici na radno mjesto i koji u određeno vrijeme moraju doći na svoje radno mjesta i vrlo često stoje u zastojima na putu do svog radnom mjestu e, moraju plaćati još dodatne naknade. I zadnje pitanje, koliko udruga E, zaštitu, e, zaštitu samih željeznica se e, sudjelovalo u raspravi o eurovinjeti. Merci beaucoup. Hvala vam. Ja sam također na ovom popisu, samo mi treba 10 sekundi za moje pitanje. Zanima me zbog čega eurovinjeta koja se u jednom trenutku premjenjivala na teška vozila, Mislim da je sada najvažnije od svega reći da i kombi i privatna vozila treba biti obuhvaćena kako bismo sve upotpunili. I napredovat ćemo također u zelenim poreznima, što se ne može učiniti na dobrovnoj razini. Klima ne čeka. Ne bismo dakle, trebali očekivati daljnja odgađanja državama članicama. Vrijeme je da doista počnu djelovati. Zastupnica Grosvatra Herci ima riječ. Hvala predsjednice. Vezano, dakle, isto tako uz e, direktivu, vezano uz vinjete. Što se tiče cestarine u Njemačkoj, komisija je e, obustavila postupak. Možete li mi navesti političke i pravne razloge tomu i da li postoji pismeno procjena komisije koja bi bila dostupna javnosti? Što se tiče direktive o distanciji i eurovinjeti, komisija želi zapravo osigurati osigurati da za putnike na radna mjesta ne nastanu veći troškovi, kako to treba funkcionirati i koji su vaši prijedlozi s tim u vezi. Ne bi li bilo bolje da se jedinstvena europska infrastruktura uvede i koja bi bila isto tako e, koristila za izgradnju infrastrukture? Hvala lijepo. Zahvaljujem, zastupnik Ba. Hvala gospodin Bar, hvala gospođo Pjeveronice na vašem izlaganju. E, drugi naredni dan koji slijedi prvi dan i iskraćivanje tog dana, prošli tjedan u Luksemburgu sindikatu su kazali nama da nisu uopće bili konzultirani, a vi kažete da ste zapravo vodili socijalnu dolog sa svim akterima. Drugo pitanje tiče se nadzora. E, kontrole su zapravo i nadzori su zapravo sve u svemu važne. Same članice ne ispunjavaju e, onaj broj nadzora i kontrola za koje su se obvezale. Da li ćete u budućnosti e, činiti države članice odgovornima i da li ćete nadzirati i njihove nadzore? Hvala. Zastupnik nielsen na istu temu. Navisno pravilima koja su na snazi, ako se ne provjerava provedba, i oni koji krše pravila na svijetu nijakve posjednice, doista ta pravila su beskorisna. Ako kažete da su trenutna pravila nešto što se ne može provjeravati, tada je to sastavni dio problema. Ali to je jedno pitanje, jedan problem s kojim se neke države članice nisu niti uhvatile u koštac. Vi sami kažete da 25 država članica nije u potpunosti pravilo pravnu stečevinu, zbog čega komisija vjeruje da će države članice sada biti spremne činiti sve što bi trebale. Hvala vam, zastupnica Jala Hvala vam lijepa i e, meni se čini da je ovo sve što kažete zapravo dosta uravnoteženo. Međutim, moramo jedno, jedan put odabrati koji će biti pozitivan. Eurovinjeta možda bi bila jedna vrst kompenzacije za rubne dijelove, ali trebali bismo neku studiju o realnim troškovima, dodatnim troškovima i e, mislite li da bi to e, bilo dobro i za druge e, sektore mobilnosti da je to dobra ideja s kojom bi svi mogli biti zadovoljni i na koji način ćemo izbjeći i osigurati da teret dokaza ne bude na na tvrtki jer je važno znati i imati crnu listu trebamo naravno i pristojan smješan trebamo e, sigurne i dobra parkirališta i europski parlament bi e, trebao svakako osigurati da se to ostvari hvala vam gospodin Koch. Vi ste predstavili paket e, sa osam zakona vezano uz cestovni promet. Da li se dolazi i do zračnog prometa e, i kombiniranog prometa te pomorskog prometa? Drugo pitanje, prve reakcije špeditora iz mog izbornog okruga kad je riječ o kabotaži, tada moramo kazati razočaravajući. Oni smatraju da je to potpuno otvaranje kabotaže. E, na neki način, da li uopće ih mogu smiriti? Monsieur alors madame la Hvala vam lijepo, povjerenice. Imamo podosta pitanja. Vrijeme odmora, kabotaže, eurovinjeta. Evo ga, izvolite. Dragi kolege, zastupnici, sva vaša pitanja iznimno su važna i korisna i sva zaslužuju jasan odgovor, tako da moram reći da nisam sigurno hoću li moći zadovoljiti sve pružiti pune odgovore svima. na molim vas ako to ne učinim da me kontaktirate. Sve što možemo ćemo učiniti kako bismo uspjeli objasniti, i razjasniti pojedine elemente paketa. No, reagirala bih na neka općenitija pitanja. postoje dakle velik broj pitanja koja su se ticala e, vremena za odmor ili odgovarajućih parkirnih mjesta za vozače. Moram reći da je to nešto na što neprestano podsjećamo države članice, da se pobrinu oko sigurnog parkinga za vozače. Čak i u našim financijskim mehanizmima projekti za sigurna parkirališta su sastavni dio na popisu projekata koji bi trebali biti prihvatljivi za sufinanciranje takav oblik projekata također dobar i za blending i za FC projekte, tako da vas molim da izvršite pritisak i na svoje države članice da to upotrijebe. Da se doista pobrinemo da odgovarajuće na mjesta postoje, a mi ćemo sa svoje strane učiniti što možemo i doista bih bila zahvalna ako mi se možete javiti i reći gdje smatrate da postoje e, neke praznine, pa ćemo se dodatno uključiti kako bismo se pobrinuli da dođemo do sigurnih parkirnih mjesta i smještaja za vozače, jer je pravno da kako ne možemo bez tako nečega provesti. Druga stvar se tiče digitalizacije ponovno i sistema naplata ceste. Za početak razjasnimo da države članice u ovom trenutku imaju prave odlučiti same želi naplaćivati ili ne. To nije obvezno. No, ukoliko odluče vršiti naplatu, nakon 2027. ta će naplata morati biti temeljena na pređenoj udaljenosti i morati uključivati eksternalnosti. To daje 10 godina vremenskog razdoblja svima kako bi se prilagodili. Dakle, to omogućava predvidljivost za potrebne investicijske projekte i za ulagače da znaju što se upuštaju. Dakle, pozivamo sve koje god žele provesti promjene da imaju na umu digitalne rješenja i za to omogućuje infrastrukturu za kasniju prilagodbu mehanizama koji će koristiti. Zbog čega naplata na temelju udaljenosti? Zbog toga što eurovinjeta u današnjem obliku ne uključuju eksternalnosti. A na ovaj dom je zatražio da omogućimo sistem koji će to uključiti. Što se tiče uravnoteženosti pristupa, sljedeća godina 2018. je godina multimodalnosti i bavit ćemo se svim pitanjima kako bolje uravnotežiti korištenje oblika prevoza i pobrinuti se da interoperabilnost multimodalne usluge rješenja se mogu uvesti u Europskoj uniji. Dakle, tražimo te praznine, karike koje nedostaju i stvari kojima se moramo pozabaviti. je da prije 2030. imamo jedan e, digitalni sloj u europskom transportu, ali tu je cijeli niz manjih stvari oko kojih se moramo pobrinuti za cestovni prijevoz. Ovo je prva prilika da se počinje raditi na digitalizaciji. To svakako ne znači iste naknade. Države članice se razlikuju, tako da neće biti iste niti naknade, ali koristit će se isti mehanizam, isti standardi. I zbog čega je važno imati europsko rješenje? Zbog toga što taj fragmentirani pristup nije povoljan pružanju prekograničnih usluga. Europsko internet tržište se zapravo cijelo svodi na bolju infrastrukturu za pružanje prekograničnih usluga. Zbog toga mi uvodimo okvir unutar kojeg kao što sam rekla, imat ćemo one stop shop i po prvi puta prevozničke usluge na cesti koje će moći potpisati ugovor sa jednim od pružitelja usluga i to će se sve moći rješavati na europskoj razini. Dakle, jedna faktura jedna i cijeli niz usluga kroz jednog operatera. To je važan korak prema napred i znam da će biti izazov za mnoge. Jer doista to će promijeniti nešto s čim smo naučili živjeti. To možda nije idealno rješenje, ali ovo će svakako biti izazov, pa nam pomognite da do 2030. oblikujemo to. Pokušavamo preoblikovati cijeli transport do 2030. Naša poduzeća već ulažu u mrežena povezana rješenja, autonomna rješenja. I ovo je također nužan korak kako bi se te sve stvari omogućile. Što se administrativnog opterećenja tiče, čak i za male prijevoznike vidjet ćete i možemo vam sve analize dati 60% za 60% će biti smanjena administrativna opterećenja, te znatan broj, kako kroz korištenje ovakvih baza podataka za razmjenu informacija. Cestovne kontrole više neće trebati vozači sa sobom imati 3-4 kovčega dokumenata. Baze podataka će se razmenjivati između pojedinih zemalja i koristit će RRU baze podataka, tako da će i policijski nadzor samo moći provjeriti digitalne podatke i usporediti ih sa tablicom vozila. doći će doista do znatnog poboljšanja i nadam se da ćemo još imati više prilika za objasniti vam to u detalje. Ne znam koliko mi vremena još ostalo. Zemlje će da kako sam odlučivati koje ceste naplaćivati, to neće propisivati komisija. No, jednom kada se to odnese odluka, koristit će se iste metode, a ne pet, deset različitih e, naljepnica koje uz velike poteškoće moramo kasnije guliti sa vjetrobranskih stakala. Znamo što se kamiona tiče da će do 2020 neke ovo postati obvezno, digitalni sistem sustav naplate. Imamo cijelu infrastrukturu, već znamo što je pred nama Dakle, još jedna stvar, ovaj broj nismo izmislili. Zatražili smo, pitali smo sve pružitelje usluga za naplata kakva je njihova amortizacija, kada će do sljedećeg investicijskog ciklusa doći i zbog toga smo odlučili se za ovaj broj uzivši u obzir takve cikluse po, za postojeću infrastrukturu kako ne bismo dobili pitanje iskoristivost novca koji je već upotrebljen za trenutne sisteme. Hvala vam lijepo, gospođo povjerenice. Što ste s nama igrali igru i izdržali do kraja. Mislim da vam možemo doista čestitati na tome. Nadam se da ćemo se ubrzo ponoviti. Naša su vrata uvijek otvorena jer želimo konstruktivan dijalog, a ovaj pak paket neće trajati mjesec, dva dana, već će doista biti za budućnost, tako da mora postati stvaran dijalog između komisije i parlamenta. Hvala vam lijepo. Alors, madame la još malo s nama, no bih da na kratko prekinemo i da se isključi web streaming te da posjetitelji napuste prostorije. Ćemo sada preći na sastanak, dio sastanka koji je zatvoren za javnost. Pa molim sve koji ne bi trebali biti ovdje da napuste dvoranu. Peuvent rester les députés Et eh bien sûr, Et eh bien sûr le secrétariat, Et eh bien sûr.